Okay, ich glaube, dann haben wir eine... Da, u redu. Mislim da smo sada spremni za glasovanje jer imamo dovoljno ljudi. Dakle, prvo počet ćemo od početka. Prvo ćemo govoriti o trijalogu o medu, to je prva tema. Izvještaj Judy Gerling. Znači, rezultati trijaloga, o tome se glasuje. Samo jedno glasovanje. Imate popis, je li spreman stroj za glasovanje, jer ćemo to sad raditi elektronski, nećemo se više s time gnjaviti. Dakle, elektronski otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Sada zatvaram glasovanje. I evo tu su nam rezultati. 28 eh, prema 25, znači dva suzdržana, usvaja se. Nastavljamo s točkom 9 dnevnog reda. To je izvještaj Linde McCaven. Dakle, glasujemo opet o tome. Elektronski. Otvaram glasovanje. Jeste li glasovali svi? Zatvaram glasovanje. Evo rezultata. Vidite ih i sami. Usvaja se. Odmah prelazimo dalje. Izvještaj Barta Stasa opet e, trijalog. Otvaram glasovanje. Elektronski se glasuje. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. Evo, usvaja se e, velikom većinom uz osam suzdržanih. Sada nastavljamo odmah dalje. izvješće Pavela Poka. Znači glasujemo o tom izvještaju. Otvaram glasovanje. Za, protiv, zapravo da, samo pritisnite odgovarajuće dugme. Zatvaram glasovanje. Evo, usva se velikom veličinom, pa e, čestitam Pavelu Poku. Und auch eine Abstimmung, aber Peter möchte... Sada izvješće Petra Liza. Prije e, glasovanja go, Peter bi se htio obratiti e, odboru. Hvala. E, kao prvo mogu li se zahvaliti svim onim ljudima koji su nam pomogli da postignemo ovaj rezultat na trijalogu, znači odlična suradnja s predsjedavajućim i predsjedavajućem e, odbora za promet, ali e, rezultat naravno nije savršen, svi bi mogli reći e, mogao bi biti bolji na ovaj ili onaj način. Kad se govori o zrakoplovstvu, zračnom prometu, to uvijek jest tako, ali koja bi bila alternativa tome da se ovoga odreknemo? Morali bismo se vratiti postojećem zakonskom propisu što bi obuhvaćalo e, sve letove uključujući interkontinentalne od poljetanja do sljetanja. Znači e, nitko nije bio za to, čak ni zeleni, tako da moramo to uzeti u obzir. Neki su kolege u okviru rasprave rekli da prijedlog komisije je predviđao postizanje sasvim drugčijeg e, učinka, ali alternativne ideje koje e, bi uključivale fragmentaciju zračnog prostora ne bi uzele u obzir sve aspekte ovoga. E, mislim da smo dosta dobar posao obavili i mislim da tu ima da ima da ovaj naš papir puno ambiciozniji od e, prijedloga komisije zato što mi želimo da se do 2016. E, postigne više nego što je komisija učinila u svom prijedlogu. Što se tiče savjetodavnih odbora, prije nego što smo dobili mandat, e, oni nisu imali prilike glasovati, ali mm, ipak to preporučam. I mislim da bi trebalo glasati za. E, hvala e, Peter, naravno što se tiče upravljanja klimatskim promjenama, uvijek smo mislili da je ovo veoma važno. I morali smo tu uzeti u obzir različite parametre. Dakle, otvaram glasovanje o rezultatima e, svega toga. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Dakle, ovo se odbija. U redu, idemo dalje. E, sa rezultatima trijaloga o izvješće kolege e, Uručeva. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. velikom većinom usvojeno. Idemo dalje sa izvješćem USKI, razina zvuka motornih vozila. To je također samo jedno glasanje. U drugom čitanju E, kolegice, ako trebate pomoć, samo recite pa ćemo vam pomoći. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Idemo dalje. Moramo samo još kratko provjeriti rezultat. Moramo ponoviti glasanje e, iz tehničkih razloga. Dakle, još jednom glasamo o izvješću UCKI. Moramo još jednom glasati jer e, tehnika nije funkcionirala kako treba. Da li je sada sve spremno? Je, u redu. Onda je sada glasanje zatvoreno. Mm, rezultat je isti, nadam se da je to sada i e, što se tehnike tiče sve bilo u redu. U redu to je onda usvojeno. Sada se radi o prigovoru Karla Šlutera. Tu također glasamo elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. To je odbijeno. Tako smo stigli do kraja glasanja. Prelazimo na točku dnevnog reda 16, razmjena gledišta s Ignacijom Garcia Bercerom, koji je glavni pregovarač komisije za transatlantsku trgovinu i ulaganja o pregovorima o usklađivanju propisa u području okoliša, javnog zdravlja i sigurnosti hrane. Molim one koji žele E, koji ne žele sudjelovati u ovom, ovoj razmjeni mišljenja da e, što brže i što tiše napuste dvoranu. U redu, molim vas da ponovo zauzmete svoja mjesta. Počinjemo sa razmjenom mišljenja sa gospodinom Garcia Berserom. On je glavni pregovarač sa eh, o ugovoru o trgovini sa SAD-om. E, oni koji još žele razgovarati možda bi to mogli obaviti onda vani, van dvorane. Molim kolege koji još stoje da sjednu kako bismo imali odgovarajuću atmosferu za, ovu važnu, za razgovor o ovoj važnoj temi. Kao prvo želim e, pozdraviti glavnog pregovarača, poželiti mu dobrodošlicu i dati mu riječ E, vi sigurno znate da su e, ti pregovori za nas vrlo važni, da ih pratimo sa velikom pažnjom. E, Biću vrlo diplomatičan i reći ću kolegice i kolege imaju, su jako zabrinuti. Ja sam iz Njemačke. U svakom dosadašnjem E, skupu i događanju u e, prošlih pola godine pitaju me o temi pregovori o TTIP-u. Dakle, zabrinutost je velika e, i zato je važno da se razgovara da ne bi na kraju mi jednostavno morali reći ne onome što se ispregovaralo. Mi ovdje u parlamentu trebamo također biti uključeni u to. Tema javno zdravstvo, tema sigurnost hrane, tema klime i tema e, okoliš su teme kojima se bavi ovaj odbor i zato želimo biti uključeni odnosno biti informirani u najvećoj mogućoj mjeri ja ću danas i sutra još dobiti informacije odnosno materijale u pisanom obliku od komisije. Bilo je najavljeno da će e, uz mene sjediti stražar kako bi spriječio da e, ti dokumenti možda Eh, od mene odu nekamo drugom, drugamo, meni je to vrlo čudno. Eh, mnogi su nezadovoljni zbog pomanjkanja transparentnosti u ovim pregovorima, tu se stvaraju činjenice iza zatvorenih vrata, a mi u parlamentu ne znamo što se događa. I zato smo dogovorili ovaj eh, termin za razgovor sa vama i nadam se da ćete uspjeti umanjiti našu zabrinutost i velike sumnje koje kolegice i kolege imaju da ćete ih možda uspjeti ukloniti. Nadam se da ćemo, da ćemo u tome uspjeti. Dakle, izvolite, imate riječ. Naravno, veliko mi je zadovoljstvo da imam tu mogućnost da se obratim ovom odboru. Ovo je prvi put, ali siguran sam da neće biti zadnji put, jer kao što ste vi rekli i bili ste u pravu, ovaj odbor ima u svojoj nadležnosti dvije važne eh, dvije važne oblasti, to su sigurnost hrane i zaštita okoliša koji u velikoj mjeri E, su relevantni za pregovore koje se vode u okviru TTIP-a. Znači, kao što znate, imamo redovne sastanke sa grupom za praćenje i vaš odbor ima e, predstavnika, ali sa stanovišta e, transparentnosti naravno uvijek je dobro da što više se više razgovaramo imam tu i e, nadzornika koji posebno je zadužen e, za e, pitanja okoliša. Neću duljiti zato što mislim da bi bilo jako korisno kada bi ostalo dosta vremena da vam odgovorim na pitanja, ali htio bih vam dati jednu sliku toga gdje se sada nalazimo u pregovorima i posebno da se usredotočim na ona pitanja koja su osobito zanimljiva za vas, za vaš odbor. I počet ću sa pitanjem transparentnosti. Mogu vam reći da u Europskoj komisiji mi kao pregovarači e, posebno pazimo na transparentnost, ne samo prema Europskom parlamentu i zemljama članicama, nego E, transparentnost e, u odnosu na društvo u Europskoj uniji, javnost. Mi smo spremni razgovarati o svim temama, o interesa, interesnim skupinama i održavamo redovite konzultacije sa dionicima vezano za pregovore o TTIP-u i nakon svake, svakog kruga pregovora Imamo i jednu savjetodavnu skupinu koja uključuje 14 predstavnika različitih e, europskih interesnih e, skupina i uključujući dva predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ekologijom. E, u svim aspektima pregovora izdajemo izvještaje gdje se jasno definira naše pregovaračko stajalište. Naravno, postoje neke stvari koje dijelimo samo sa Europskim parlamentom i sa zemljama članicama uz određene e, aranžmane koji će osigurati e, povjerljivost, ali mi uvijek jasno dajemo svima do znanja što Europska unija želi postići. I ubrzo ćemo objaviti sve dokumente, te finalne dokumente. Gdje smo, u kojoj smo sada točki? Prošli tjedan smo imali četvrtu i krug pregovora sa SAD-om. To je bio veoma dobar, kvalitetan, intenzivan e, sastanak. Razgovarali smo preko 20 tema i prelazimo na konkretnije teme, znači koji bi mogli biti konkretni elementi tog veoma sveobuhvatnog i ambicioznog e, sporazuma, ali vrlo smo daleko od točke gdje bi ti pregovori se priveli kraju. Htjelim, hoću da svi budu toga svjesni jer ponekad se čini odnosno ljudi imaju dojam e, da e, se žuri s tim pregovorima, da je cilj da se zaključi sporazum što je moguće prije. To je veoma važan sporazum i nema načina da se on zaključi 2014. Komisija je to jasno dala do znanja, znači to će se učiniti za vrijeme sljedećeg saviziva Europskog parlamenta i komisije, no ono što mi učinimo će biti od kritične važnosti ako mi ne postignemo napredak onda će se to morati učiniti u posljednjim krugovima pregovorima. pregovora to nije baš najučinkovitije. Znači radi se o pristupu tržištu, usluga, ulaganjima, ali govorimo i o mm, regulativi, to je jedan od elemenata koja je malo teža i e, izazovnija i upravo zbog toga želimo da se uključe svi kolege iz Europske komisije koji su zaduženi za različita područja regulative, znači oni su u potpunosti uključeni u naš tim za pregovore i svi odbori koji su na bilo koji način nadležni za te teme iz, u Europskom parlamentu su također uključeni jer to je od ključne važnosti u zaključnoj fazi pregovora o regulativi jednu stvar moram jasno dati do znanja, znači to je relevantno za ova područja politike kojima se vi bavite. Mi smo vrlo često ponavljali, e, predsjednik Barroso, povjerenik Dehrot i tako dalje, svi su to ponavljali i ja ću to učiniti i sada. Nema kompromisa što se tiče zaštite koja postoji u Europskoj uniji što se tiče zaštite okoliša i sigurnosti hrane. I e, to naglašavam zato što ste vi zaduženi za ta područja i to je nešto što je komisija veoma jasno dala do znanja, javno je to rekla. Ponekad postoji e, određena doza skepse, ali mi smo potpuno svjesni toga da ako želimo e, ispregovarati taj sporazum i ako ćemo ga onda e, staviti pred Europski parlament, a da tu ima e, niži nivo zaštite okoliša i sigurnosti hrane, da, da Europski parlament to ne bi prihvatio. Ali i SAD je javno dao do znanja da oni također nemaju nikakve namjere smanjivati razinu zaštite koja postoji u SAD-u. Znači, Jasno to dajem do znanja i ako ima ikakvih pitanja o tome, rado ću na njih odgovoriti, ali ono što kaže e, naš zakonski, zakonski propisi vezano za zabranu korištenja hormona rasta, GMO-a. Znači, mi nećemo e, ništa mijenjati u e, zakonskim propisima koje je prihvatio Europski parlament i vijeće kao rezultat ovih pregovora. To naravno ne znači da mi e, ne možemo ništa učiniti što se tiče e, sigurnosti hrane i zaštite okoliša. Mi naravno hoćemo da e, provedba sanitarnih i fitosanitarnih mjera se vrši na način koji će olakšati poslovanje. Imamo problema sa trgovi u trgovini sa SAD-om zbog komplicirane procedure mm, pribavljanja uvozne i izvozne dokumentacije, tako da ćemo mi sigurno razgovarati o svim tim stvarima, ali uključujući i e, zaštitu od sigurnosti hrane. Kolege iz e, glavne uprave Sanko su zato zaduženi, ali mi nismo, nećemo nikad preuzeti nikakvu obvezu koja bi mogla ugroziti naše zakonske propise što se tiče sigurnosti hrane. Isto to vrijedi i za okoliš. Znam da neke od vas brine to što e, raspravljamo o kemikalijama sa SAD-om. Da, to je tako. Zato što je ovo prilika da se e, uvidi gdje bismo mogli e, umanjiti nepotrebno dupliciranje troškova do kojih dolazi zbog regulative ali mi nećemo umanjiti razinu koja je dakako puno e, viša nego u SAD-u i mi smo veoma jasno dali do znanja mi možemo e, e, umanjiti situacije gdje se može umanjiti dupliciranje tih troškova zbog regulative mogu naše agencije surađivati mogu razmjenjivati informacije, to bi bilo dobro za poslovanje naravno, ali i za regulatore, ali ni na koji način ne bi dovelo do ikakvih kompromisa što se tiče naše zaštite od e, opasnih kemikalija. To smo veoma jasno dali do znanja SAD-u i SAD je to prihvatio. Znam da tu ima puno pitanja. Vaši e, birači, e, naravno njih najviše zanima e, situacija sa ulaganjima, zaštite od prevare i tako dalje. E, bio sam u Bundestagu i tamo sam razgovarao sa dionicima. Vi znate da sljedećeg tjedna ćemo imati taj dokument o javnoj konzultaciji. Taj dokument će objasniti sve ključne elemente vezane za zaštitu ulaganja. Dakle, kao prvo što je status quo, E, što postoji u postojećim bilateralnim e, sporazumima o ulaganjima koje su sklopile naše zemlje članice. Među, tim sporazumima je i povelja o energetici, dakle da vi moramo vidjeti koji je status quo. Onda što smo dogovorili sa Kanadom i mi mislimo da bi to bio dobar, dobra osnova za naš prijedlog za SAD. Dakle, ako ako se vidi da SAD je spreman to prihvatiti, znači da se zaštite ulagači na način koji ne bi doveo u pitanje njihovu e, sigurnost, sigurnost njihovih ulaganja. Znači Tako da mi mislimo da bi bilo važno da se o tome raspravlja. Imamo 90 dana za konzultacije i na kraju toga ćemo analizirati rezultate i govoriti, razgovarati o tome sa Europskim parlamentom i zemljama članicama prije nego što se odlučimo što ćemo predložiti SAD-u. I SAD, dakle ja ne govorim u njihovo ime, ali oni također eh, prepoznaju važnost toga da se postigne dobra ravnoteža sa tim pravom da se, da se neke stvari reguliraju i oni isto misle da bi trebalo e, osnažiti to pravo. Još jedna stvar e, je, oko koje ima dosta pitanja, je ta ideja, je to vijeće za regulatornu suradnju. Nitko to ne smije vidjeti kao prijetnju. Jedna stvar koju želimo postići u ovim pregovorima je bliskija e, regulatorna suradnja sa SAD-om, tako da e, oni koji izrađuju regulativu SAD-u uzmu u većoj mjeri u obzir našu regulativu nego što je sada slučaj i EPA e i opća uprava za klimatske promjene i za zaštitu okoliša, oni bi jako voljeli da to bude tako. Oni imaju velik interes u provedbi TTIP-a zato što oni smatraju da bi se time progresivno moglo e, poboljšati kompatibilnost između naših regulatornih režima s obje strane Atlantika, ali uz puno poštivanje naše regulatorne autonomije. Jer to ne znači da se regulativa će se donositi u nekom međunarodnom tijelu, ne i dalje će regulativu donositi Europski parlament, vijeće, odnosno komisija kada se radi o delegiranim aktima i tako će biti i nakon stupanja na snagu sporazuma. Mi samo želimo da e, imamo snažniji dijalog između regulatora s jedne i s druge strane Atlantika i da se izbjegavaju nepotrebni sukobi između ta dva režima, ali nadamo se također i da utječemo na globalnu regulativu okoli što se toga tiče. Mi moramo surađivati sa SAD-om više e, manje što je moguće više zato što što smo konvergentni to ćemo više moći utjecati na globalni okoliš. Naravno, želimo da imamo snažan, jako važno poglavlje o zaštiti okoliša i SAD i mi se slažemo oko toga. Mislimo da je ovo prilika da radimo zajedno sa SAD-om na tome. E, Monika Hamšik je zadužena za taj aspekt. Ako imate kakvih pitanja, ona će vam rado odgovoriti. Dakle, to sam htio naglasiti u svojoj uvodnoj prezentaciji. Kao što sam rekao, sljedećeg tjedna E, nam dolazi u posjet e, predsjednik Obama i nadamo se da će u okviru samita to e, biti jasan signal političke podrške ovim, ovim pregovorima. To, nije politički, to nisu obični politički pregovori, to je nešto za što smo zainteresirani vitalno i mi i SAD. Naravno, proces će biti težak, nismo naivni, ali smo uvjereni da a uz snažnu političku podršku s obje strane Atlantika ti pregovori e, će e, osnažiti Europsku uniju na globalnom polju i da ćemo imati puno lakši okvir za gospodarsku suradnju sa SAD-om. To sam htio reći ovako uvodno, ali rado ću svakako odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Sada ćemo započeti sa prvom rudom e, pitanja E, svak e, će imati dvije minute za postavljanje pitanja. Imamo dvoje izvjestitelja iz e, obje, oba velika kluba zastupnika. E, dakle, kao me dajem riječ kolegici Kuković. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. I hvala gospodine Bersero. Jučer sam bila na sastanku jedne skupine gdje smo e, saslušali vaš govor i vašu prezentaciju i željno sam čekala da spomenete temu hrane koja je od e, globalne važnosti. Naravno, pitanje okoliša je povezano sa pitanjem hrane. Svi znamo da američki pregovarači da su Amerikanci izvrsni pregovarači na globalnoj razini, ali također znamo da se Europa i e, SAD mogu naticati sa Kinom i Indijom samo ako se udruže. E, uvijek moramo imati na umu i mrkvu i batinu. Tako da ja se bojim da, da će ovi pregovori toliko uznapredovati u drugim područjima da ćemo na kraju imati poteškoće u području hrane. E, kad pregovaramo uvijek uvijek se tu radi o davanju i uzimanju. Ako e, dopustimo da sve druga, sva druga područja napreduju, a da ovo područje e, zaostaje, a to je područje koje mi smatramo vrlo snažnim, možemo na kraju imati rezultate koji nisu zadovoljavajući. Dakle, ono što bih željela čuti je je li istina da e, napred, da je napredak jednak kod svih područja u pregovorima ili ovo područje zaostaje? Hvala lijepa, Linda McEvans ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine Bersera što ste došli k nama informirati nas. Trenutno je teško jer svi nam govore nismo još zapravo ni počeli, nema ničeg važnog o čemu bi vas trebali obavijestiti. E, može biti da je to doista e, tako, ali mislim da neke mm, specifične konkretne teme e, valja razjasniti. E, sigurna sam da će moje kolege spomenuti e, važna pitanja kao što je kloniranje, a tu su emocije vrlo snažne u ovom odboru. Nadalje pitanje sigurnosti hrane, mehanizmi nagodbe. Ja znam da je Senat SAD-a oni su me kontaktirali kao izvjestiteljicu o duhanskim proizvodima jer su e, i rekli su mi da su oni zabrinuti u vezi sa pregovorima o TTIP-u. E, znam da ste imali konzultacije, ali kako bismo shvatili u kojim procesima e, E, koji su tu procesi e, zapravo u tijeku. E, komisija do sada nije bila baš jasna što se tiče zdravstvenih usluga. Narod, naši građani ne žele da strane kompanije počnu konkurirati europskim pružateljima usluga u zdravstvu E, već imamo stranku liječnika koja se organizirala u Velikoj Britaniji pred ove izbore predstojeće e, upravo zbog ovih pregovora sa SAD-om. E, ja se nadam da se koristi potencijalne od od ovakvog sporazuma sa SAD-om neće izgubiti zbog ovakvih pitanja. Hvala lijepa. Sljedeći govornik Sljedeća je kolegica Sadrin Belije. Ispričavam se. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem gospodinu Berceru što se odazvao na naš poziv i došao ovdje na sastanak odbora. Ovo je prva razmjena mišljenja, nadam se ne i posljednja, kako bi nam podnio izvješće o tome kako napreduju pregovori sa našim američkim sugovornicima. Ja se slažem vezano uz zabrinutost koja je iskazana, a koja se tiče uključivanja parlamenta u postupak pregovora, jer upravo Europski parlament treba dati mišljenje kojim će dati suglasnost na ovaj sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om. A kada već govorimo o transparentnosti, spomenuli ste da će biti objavljen dokument o konzultacijama. E, da li to podrazumijeva ukoliko sutra s kolegama, ekolozima ili kolegama iz odbora za zaštitu okoliša zatražimo od vas primjerak teksta, izvorni primjerak teksta za pregovore, hoće li komisija udovoljiti našem zahtjevu? Jer osim tumačenja koje nam komisija može predočiti, e, hoćete li nama dati instrumente kako bismo mogli obaviti, e, imati uvid u izvorni tekst i kako bismo mogli na temelju toga obaviti vlastitu analizu. E, htjela bi se vratiti na dvije stvari. Prvo se tiče usklađivanja propisa u području zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša. Spomenuli ste susret sa njemačkim ministarstvom za zaštitu okoliša koje je nedavno iskazalo zabrinutost zbog ugrožavanja europskih e, ekoloških normi u sklopu TTIP-a. Njemačka vlada ima uvid u sve relevantne dokumente koji se tiču pregovora za razliku od nas i trebala Treb, da li bi nas ta izjava trebala dodatno zabrinuti više nego do sada i možete li reći koji je bio vaš odgovor na zabrinutost koju je iskazala njemačka vlada vezano uz e, usklađivanje normi koje se tiču zaštite potrošača i zaštite okoliša vezano uz odredbe sporazuma. Isto tako ste spomenuli mehanizam za rješavanje sporova između država i ulagača. To je također tema koja nas muči, e, jer taj mehanizam bi mogao omogućiti investitorima da tuže države članice Europske unije zato što su donijele zakone koje su u suprotnosti sa odredbama sporazuma o slobodnoj trgovini Europske unije SAD-a. Što će se dogoditi ako država članica donese neke mjere koje nisu sukladne ugovoru. Primjerice, ako država članica e, donese odluku o zabrani genetski modificiranog organizma, ako je to dopušteno odredbama ovoga ugovora. Može li to biti razlog za pokretanje takvog postupka protiv neke države članice i što će se dogoditi ukoliko država članica odluči donijeti zabranu o korištenju plina iz Škriljevca? E, dakle, kako će se to rješavati u sklopu tog mehanizma za rješavanje sporova između ulagača i država članica? Hvala lijepa. Kao sljedeća riječ ima kolegica. Hvala lijepa. Kao sljedeća riječ ima kolegica Merkis. E, mnogi moji kolege su već izrazili zabrinutost i doista mi jesmo zabrinuti. Ja sam aktivna članica e, radne skupine za vodu u parlamentu e, i doista dijelim E, zabrinutost u vezi sa e, TTIP-om jer će on zamijeniti veliki broj sporazuma koji su prije e, sklopljeni na primjer ASTS i STS što se tiče vode na primjer e, plin iz škriljevca njegova eksploatacija je e, itekako ima veliki učinak upravo na vodu i ISDS može dovesti do situacije gdje će se eksploatacija plina iz škriljevca e, dovesti u pitanje što bi moglo dovesti do sporova pred arbitražnim sudevima a ishodi tih procesa su, tak, e, su vrlo nesigurni. E, dakle, što komisija može reći o, u vezi sa tim brigama? Hvala lijepa, Alda Suza ima riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. E, komisija je do sada, se do sada ponaša kao roditelji koji djeci uvijek govore možete biti mirni, možete mirno spavati, neće doći baba roga noćas u vašu sobu ovo što nam komisija govori nas još više, čini da smo još više zabrinuti nego prije. Uvijek ista stvar, e, ne morate se brinuti, sve će se razriješiti, e, međutim ja mogu podržati ovo što su rekli prethodni govornici e, ovo su vrlo vrlo važna pitanja imam još tri konkretna pitanja jedno se tiče e, zdravstvenih usluga i činjenice da liberalizacija trgovine odnosno trgovinski tokovi e, će omogućiti da se zdravstvene usluge pružaju e, i od strane poduzeća iz e, SAD-a. Dakle, e, ne želim sad pretjerivati, ali to bi bilo moguće, a to ima direktne posljedice za javno zdravstvo. Skandal sa agencijom NSA pokazao je da e, SAD špionira evropske građane i e, SAD ima pristup e, podacima o svakoj osobi. Ako sada ispregovaramo ugovor o slobodnoj trgovini, kako će se štititi podaci naših građana? Radi se o zaštiti podataka, osobito o e, tome da bi se moglo raditi i o podacima o zdravlju o naših građana, dakle podacima kojima raspolažu e, pružatelji zdravstvenih usluga. Još jedno daljnje pitanje u vezi je sa principom prevencije. Evropsko zakonodavstvo naravno neće biti stavljeno van snage, ali ako se to ne učini na velika, učinit će se na mala vrata. Tu se na mala vrata mogu e, ubaciti e, stvari koje će e, oslabiti našu dosadašnju, naše dosadašnje zakonodavstvo. mogu, može se dogoditi da nam e, se odjednom počne govoriti da recimo nešto što ne funkcionira dovoljno dobro se mora liberalizirati, privatizirati i da ćemo onda imati e, američke ponuđače usluga u području recimo opskrbe vodom i zdravstvenih usluga i tako dalje. Sljedeća je kolegica Rod Berend. Hvala lijepa. Ja vas ne poznajem gospodine e, Perser i e, zato ću e, pretpostaviti da se može u vas imati povjerenje. E, ja vam vjerujem kad kažete da ne moramo biti zabrinuti. Međutim, barem dijelovi komisije smatraju da što se tiče zaštite potrošača da smo mi u Europi donekle pretjerali. Govorili ste o transparentnosti E, po mom mišljenju transparentnost bi značila da svaki dokument i dokumente koji dolaze iz SAD-a morate staviti jednostavno na internet i objaviti javnosti. Ako to ne učinite vi, drugi će to učiniti i onda ćete uvijek imati problem da ćete, se da ćete morati reagirati na proteste E, odnosno morat ćete se braniti da ti protesti nisu opravdani. Dakle, e, mislim da bi bilo pametno da e, se transparentnost poveća. Koliko sam ja shvatila, upravo se vode pregovori o 22 teme iz područja zdravstva. Po mom mišljenju to znači da smo se trebali ranije susreti. Postoji podijeljenost unutar Europskog parlamenta kao i unutar komisije. Znam da postoje radne skupine i u odboru za e, vanjsku trgovinu i ja mislim E, da morate voditi računa o tim osjetljivostima i o tome da je potrebno mobilizirati javno mnjenje. E, naravno, ove pregovore će zaključiti sljedeća komisija. E, što, na temelju čega vi mislite da će ovi ugovori uopće biti privedeni kraju na pozitivan način? da li to znači da ste vi e, toliko optimistični, da li možemo e, vjerovati da ste pritom objektivni? Rekli ste da neće biti kompromisa što se tiče razine zaštite potrošača. Ajmo sada ući u detalje. Ne, ja vjerujem da neće biti snižavanja razine zaštite potrošača, ali mi imamo različita iskustva. Sada govorimo o iskustve, možete reći to su bila loša iskustva, ali uzmimo najprije iskustvo mlječne kiseline. Uh, upotreba mliječne kiseline zabranjena u Europskoj uniji, dakle tretiranje mesa uh, mliječnom kiselinom kako bi ono izgledalo svježije nego što zapravo je. Uh, postoje, je delegirani akt koji je donijela komisija, ne znam ko je to zatražio, te delegirani akt što je protiv čega se parlament usprotivio i visoki predstavnici komisije su bili nezadovoljni time i rekli su E, da e, visoki predstavnici iz Sjedinjenih država e, nisu zadovoljni s time. To je za moj za moje pojmove dobar primjer na temelju kojeg vas ja pitam kako na temelju čega onda da mi ne budemo zabrinuti. Što se tiče kloniranja komisija, ne vi osobno, nego komisija, ali sad se obraćam vama kao predstavniku komisije, e, dakle komisija nakon što smo u trijalozima koji su dugo trajali, e, se e, dugo razgovarali o označavanju goveđeg mesa. Na internet stranici Eh, na američkim internet stranicama smo našli eh, da tu ne treba biti zabrinut. I onda je stigao prijedlog. A što se nalazi u prijedlogu? Tu piše da ne smije se klonirati i ne smije se stavljati na tržište proizvode od kloniranih eh, životinja, osim ako je to dozvoljeno u toj pojedinoj konkretnoj zemlji. E, to je vrlo zanimljivo. Time se ne snižavaju standardi, nego jednostavno dopuštamo Amerikancima ili bilo kome da e, u, prodaju, da stavljaju na tržište stvari koje su legalne u SAD-u. Mi nismo promijenili naše standarde, ali posljedica za naše proizvođače će reći jeste li vi ludi, Amerikancima je dopušteno da koriste jeftinije metode, a mi sad moramo koristiti nešto što je skuplje, onda mi nećemo e, više biti konkurentni i onda ćemo zbog toga morati promijeniti naše standarde, to će biti vrlo logično. Dakle, moram priznati da koristite vrlo e, e, inteligentne metode, vi ne, ne smanjujete standarde nego jednostavno dopustite nešto što je dopušteno u drugoj zemlji i onda na taj način natjerate promjenu standarda kod nas da bi naši proizvođači bili konkurentni. Navest ću još jedan primjer ako mi dopustite. Uvijek, je uvijek su postojale prednosti i mane e, ja imam, svako ima svoje prednosti i mane, moja prednost je dobra e, memorija. Dakle, ako se prisjetim svega e, u području GMO-a, GMO hrane i pitanja da li ćemo to označavati. Eh, jedan iz argumenata eh, iz SAD-a je bio u vezi s tim eh, kako možemo odijeliti recimo GMO žito od ne GMO žita ali ko može garantirati da ćemo mi biti zaštićeni od GMO ako je potpuno legalan u SAD-u? Sljedeći Primjer je, na primjer, piletina. E, prije nekoliko godina je dozvoljen uvoz piletine iz SAD-a koje je bilo tretirano klorom. Klor je otrovan, to je otrovna i opasna kemikalija. Dakle, moramo, mora nam biti jasno o čemu tu razgovaramo. Ali ipak neki ljudi u komisiji su već prije dosta godina e, oni su bili spremni tada dopustiti uvoz takve piletine. Mi smo to tada uspjeli spriječiti, ali slučajno smo to uspjeli spriječiti. Dakle, na temelju čega onda kad se svega toga sjećam, bih ja sad trebala imati povjerenja? Ja ne vjerujem komisiji, uopće im ne vjerujem. Vi ćete prodati zaštitu potrošača, nećete ni trepnuti. E, što se tiče e, sporova, pred arbitražnim sudovima. Sjećam se da smo pred svjetskom trgovinskom organizacijom izgubili sve takve sporove. Bez obzira na sve znanstvene dokaze, Amerikanci su jednostavno rekli ne vjerujemo u te znanstvene dokaze i svjetska trgovinska organizacija je jednostavno odlučila da mi moramo plaćati kompenzacije i mi već godinama plaćamo te kompenzacije. Dakle, odakle, e, na temelju čega da imam povjerenja. Dakle, opet ponavljam, ne govorim o vama osobno, ali na temelju čega da imam povjerenja u komisiju i na temelju čega da vam bilo tko vjeruje da nas nećete prodati i to nećete nas prodati e, javno i otvoreno nego ćete jednostavno nećete mijenjati naše standarde nego ćete jednostavno dopustiti i važenje njihovih standarda dakle ja samo savjetujem svakome da pruža otpor prema e, ovim pregovorima i sklapanju ovog sporazuma koliko god možemo Hvala lijepa Dagmar Rodberen. Stigli smo do kraja ove runde pitanja. Imamo dovoljno vremena pa ćemo ovo eh, obaviti u dva koraka. Sad bih dao mogućnost gospodinu Berseru da najprije da odgovore na ova pitanja, a onda ćemo imati sljedeću rundu pitanja. Dakle, nemamo vremenskog ograničenje, to vam obećavam. Hvala, izvolite. Hvala lijepa na pitanjima. Bilo je dosta pitanja. Nastojat ću odgovoriti na sva. Možda da krenem od transparentnosti. Nekoliko kolega zastupnika je postavilo pitanje o transparentnosti. Kao prvo da jasno kažem, svi dokumenti koje Europska unija predoči u ovim pregovorima sa SAD-om dobivaju na uvid unaprijed ne samo države članice nego i odbori. Vaš odbor ima isto tako svog predstavnika u toj skupini za monitoring i dobit će sve dokumente koji su relevantni za rad toga odbora. E, to smo dogovorili sa gospodinom Moreirom, koji je e, predsjednik skupine za monitoring. I mi u svakom slučaju ni ne skrivamo dokumente od Europskog parlamenta. Neki od vas su spomenuli dokumente koje nam SAD šalje tijekom pregovora. U svakim pregovorima mora se poštivati položaj pregovaračkog partnera. E, oni ne daju u uvid svom kongresu dokumente koje mi šaljemo i upravo zato su nam dali do znanja da im ne odgovara da te dokumente prosljeđujemo Europskom parlamentu i državama članicama. E, mi smo rekli da će to težati pregovore i nadamo se da ćemo postići dogovor sa SAD-om kako bismo pod povjerljivim uvjetima mogli e, dati na uvid te dokumente jer ne možete imati pregovore u kojima e, su dokumenti na temelju kojih se pregovara javne prirode. Naravno mora postojati manevarski prostor za pregovore, međutim mi smo inzistirali da dokumente možemo dati na uvid državama članicama i zastupnicima Europskog parlamenta. Osim toga, poznato vam je da imamo isto tako još jednu skupinu a tu su dva, predstavnica, dva predstavnika nevladinih udruga iz područja zaštite okoliša, zatim sindikata, udruge potrošača i sedam predstavnika koji zastupaju interese različitih poslodavaca i predstavnika industrije i oni će imati uvid na e, tekstualne prijedloge Europske unije. To je nešto novo, e, u, nismo to imali ranije u pregovorima. Dakle, mislim da je jasno da ćemo e, dostaviti što više informacija možemo tijekom ovog pregovaračkog procesa. Mi radimo na tome da poboljšamo taj protok informacija. Mislim da ćete i vi zajedno sa kolegom Moreirom moći dogovoriti da i vaš odbor bude u dovoljnoj mjeri obaviješten o pitanjima koja će biti tema rasprave tijekom pregovora. E, htio bih objasniti kolegici Berend da mi ne razgovaramo o 22 zdravstvene teme. Rekao sam da ćemo imati dvadesetak različitih skupina pitanja, različitih pitanja. Što se tiče pitanja koja se izravno tiču i u nadležnosti su vašega odbora, mislim da ih ima četiri to mi je prvi dojam. Imamo raspravu o kemikalijama, to je jedan od sektora e, koji su tema rasprave. Razgovaramo o tome kako povećati e, sukladnost naših e, regulativa. Uskoro ćemo dobiti i dokumente koje su e, teme o kojima se razgovara u sklopu e, te rasprave o kemikalijama i vidjet ćete da to neće ni na koji način ugroziti zaštitu koju mi imamo u Europskoj uniji u tom području. Zatim razgovara se u o sigurnosti hrane, odnosno o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama. Još uvijek nismo počeli raspravljati o samom tekstu ali da, u svakom slučaju će to biti jedno od pitanja koja će se pojaviti tijekom pregovora i razgovaramo o pitanjima koja se tiču zaštite okoliša. Imamo jedno posebno poglavlje e, koje se tiče zaštite okoliša i održivog razvoja. Naravno, tu su i energetska pitanja koja, e, pretpostavljam, E, zanimaju i vaš odbor i odbor ITRE e, koji je jučer e, održao sastanak. Dakle, rekao bih da su to četiri područja, naravno uz horizontalna pitanja koja će vas sigurno zanimati, a koja bi mogla biti posebno zanimljiva za vaš odbor. Naravno, kao zastupnici vjerujem da vas zanimaju svi aspekti pregovora o TTIP-u, i neka pitanja koja smo danas mogli čuti ne spadaju u isključivu nadležnost vašeg odbora. Dakle, da se sada osvrnem na neka od pitanja koja su postavljena. Nekoliko pitanja se tiče rješavanja sporova između investitora i država i e, hoće li to utjecati na pravo Europske unije da donosi propise da zakonski propisuje određena područja. Kao što sam rekao, imat ćemo dokument e, koji će biti dostupan sljedeći tjedan, on će biti dostupan javnosti, dakle to će biti stavljeno na javne konzultacije. I htio bih samo objasniti nekoliko ključnih e, aspekata e, koji se tiču ovih sektora koje ste vi spomenuli. Kao prvo, e, kada je riječ o tom mehanizmu rješavanja sporova između investitora i država, to ne postoji zato da bi e, poduzeća mogla ostvarivati svoja prava iz TTIP-a. To se tiče konkretnih slučajeva kao što su izvlaštenje ili primjerice neka mjera koja ne dopušta jednako i pošteno postupanje prema nekom investitoru. U tom slučaju investitor može pokrenuti postupak pred arbitražnim sudom, a ishod te arbitraže jest da može postojati obveza da se nadoknadi šteta investitoru. Dakle, to je ono čega se tiče ovaj mehanizam i tu ima više od 1200 ugovora koje su sklopile države članice Europske unije i e, tu je i energetska povelja koja je isto tu uključena. U čemu je zapravo problem? Bilo je nekoliko predmeta u kojima e, su E, osporavane neke regulatorne politike na osnovi e, tog tih ugovora, bilateralnih ugovora o rješavanju sporova između investitora i država. Dakle, imamo poznati e, slučaj iz Njemačke koji je pokrenut temeljem odredbi energetske povelje, na primjer. Ovaj slučaj koji ste vi iznijeli vezano uz zakon neke odredbe o duhanskim proizvodima. Dakle, Australija ima e, ugovor e, e, sa SAD-om o tome, međutim isto tako ima ugovor sa Hong Kongom i zajednička tvrtka koja ima sjedište u Hong Kongu iskoristila je taj ugovor kako bi pokrenula spor. Dakle, to još uvijek nije riješeno, prema tome ti postupci su u tijeku i ne znamo što će biti ishod. E, neki predmeti koji se često spominju e, u tom kontekstu, e, dakle su arbitražni sudovi na kraju odbacili. Dakle, što mi zapravo želimo ovdje postići? Mi se želimo pobrinuti da se s jedne strane zadrži zaštita investitora, bilo bi pogrešno da se ne štite ulaganja u ugovoru sa SAD-om, međutim pravila igre moraju biti dovoljno jasna i transparentna kako bi se izbjegla opasnost osporavanja legitimnih regulatornih politika. E, dakle, tekst će biti javno dostupan i bit će vrlo jasna usporedba dana u tom tekstu. Dakle, e, ono što se odnosi na pošteno i jednako postupanje. Jasno ćemo reći e, što već postoji temeljem bilateralnih ugovora koje su države članice već sklopile, dakle to je nešto što već postoji. Zatim e, što bi Europska komisija e, rekla o tome koje odredbe treba ugraditi u ovaj ugovor sa SAD-om i zašto mi smatramo da će ta odredba dati sva moguća jamstva u slučaju osporavanja regulatornih politika bilo Europske unije, bilo neke države članice. Spomenuli ste isto tako i pitanje zdravstvenih usluga. Znam da je to politički osjetljivo pitanje u Velikoj Britaniji. Imao sam priliku o tome raspraviti sa britanskim e, zastupnicima u parlamentu. Mislim da je tu možda bitno spomenuti dvije stvari. Kao prvo, ništa od onoga što ćemo ispregovarati u ovom e, sporazumu neće ni na koji način prisiliti Europsku uniju ili države članice da privatiziraju javne usluge, usluge iz javnog sektora. Niti će to spriječiti vlasti država članica koje su već e, podugovorile neke usluge i dale ih privatnom sektoru da to vrate u nadležnost javnog sektora. Dakle, mi e, želimo u svakom slučaju sačuvati u trgovinskim e, sporazumima takve stvari. Imamo čitav niz zadrški koje se tiču takvih usluga i to namjeravamo očuvati u pregovorima sa SAD-om. Osim toga, SAD nema neki interes kada je riječ o području e, vodoopskrbe. Znam da je to vrlo osjetljivo pitanje i u Njemačkoj. Ja sam u Njemačkoj imao priliku, više prilika o tome razgovarati sa predstavnicima iz Lendera i ja vam mogu pružiti jamstva da nećemo preuzeti nikakve obaveze koje se tiču usluga u području vodoopskrbe, bilo da je riječ o uslugama ili o javnoj nabavi. Dakle, to je inače isključeno iz direktiva o javnoj nabavi u Europskoj uniji i ne postoji opasnost da će ovaj mehanizam za rješavanje sporova između investitora i država spriječiti neku državu da ponovno vrati te usluge u okrilje javnog sektora ako se to, e, ako vlastite države donesu takvu odluku demokratskim putem. Kao što sam rekao, mi ćemo objelodaniti te informacije. E, nekolicina vas je postavila pitanje o tome u kojoj mjeri e, ovaj mehanizam za rješavanje sporova između investitora i država može poslužiti da se prisili neku državu da odobri e, postupak frekinga ili pak da odobri genetski modificirane organizme. Za nas je to sasvim jasno, dakle to nije nešto što se može učiniti putem ovoga mehanizma. Taj mehanizam ne služi e, za to da se neka obveza mora provoditi, osim toga svaka država članica mora sama donijeti odluku o tome kako će e, koristiti, hoće li e, eksploatirati plin iz škriljevca. E, dakle, to nije regulirano ovim ugovorom. Svaka država članica može samostalno donijeti odluku koju smatra prikladnom kada je riječ o frekingu. Isto tako, norme zaštite ulaganja moraju biti definirane jer govorimo o jednakom i fer postupanju, budući da je to vrlo široko definirano u ugovoru i vrlo jasno da promjena regulatornog režima nije nešto što se može smatrati povredom pravednog i jednakog postupanja prema investitorima. Neki od vas su spomenuli i još jedan slučaj u Kanadi e, protiv jedne odluke da se povuče licenca dozvola za fracking. I dakle, e, mi ćemo tu normu e, definirati na način da se pruže jamstva da nema nikakvih legativnih očekivanja da e, će se izmijeniti regulatorni režim. To ne može biti osnova za osporavanje u sklopu mehanizma rješavanja sporova između investitora i država. Ispričavam se ako sam sada ušao u tehničke detalje, međutim ova sva pitanja će e, biti obuhvaćena i e, dokumentom koji će biti e, javno dostupan sljedeći tjedan. Neki od vas su također spomenuli pitanje privatnosti podataka Mislim da sam već e, posljednjih mjeseci to rekao više navrata. Mi ćemo u ovom e, sporazumu sa SAD-om razgovarati i o zaštiti osobnih podataka. To je vrlo e, važan sastavni dio funkcioniranja svjetskog gospodarstva. Međutim, i to je potpuno sukladno uredbi koju je donio Europski parlament u području zaštite privatnih podataka, bilo kakav prijenos podataka Europske unije trećoj zemlji mora biti u skladu sa odredbama e, zakona, e, zakonskih propisa Europske unije o zaštiti podataka sadašnjih i budućih. Dakle, mi ne možemo ni na koji način pristati na kompromis kada je riječ o standardima koje mi primjenjujemo e, na zaštitu podataka e, u odnosu na ovaj sporazum sa SAD-om. Dakle, vi možda nama vjerujete, možda ne, no na kraju krajeva Europski parlament je taj koji će morati e, dati ili ne dati suglasnost. Mi ćemo tijekom pregovora vama dostaviti sve potrebne informacije kako biste mogli e, donijeti vlastiti sud. Ja se slažem s vama, mi nismo sada u poziciji da kažemo kada će e, pregovori biti zaključeni. E, mi naravno želimo čvrsto braniti interese Europske unije kao što će i SAD braniti svoje interese. Mi smo uvjereni u to da je moguće ispregovarati tekst koji će biti e, odmjeren, uravnotežen i u interesu Europske unije, no na kraju krajeva to mora ratificirati vijeće ministara i Europski parlament i e, ja sam uvjeren da e, će sporazum a ukoliko on bude ugrožavao e, neka jamstva i mehanizme zaštite koji postoje u Europskoj uniji da takav sporazum Europski parlament ne bi ratificirao. Prema tome mi ćemo uzeti vaše mišljenje u obzir. Spomenuli ste i neke konkretne e, primjere, neću sada ulaziti u detaljnu raspravu. Pa ja bih samo istaknuo možda bih spomenuo nekoliko stvari. Što se tiče označavanja genetski modificiranih organizama, e, zakonski propisi koje je donio ovaj parlament, ja znam da SAD nisu baš presretni zbog e, tih propisa i čitav niz američkih tvrtki bi radije da dođe do izmjene zakonodavstva u tom području. Međutim, ja sam jasno rekao, e, niti jedan zakonski akt koji je ovaj parlament donio neće se mijenjati. Jedino e, će se mijenjati sigurnost hrane. Međutim, dakle, ono što je dogovoreno vezano uz označivanje genetski modificiranih organizama će ostati. I to e, sam rekao javno i pred kolegama. Oni nisu sada ovdje, ali mislim da se ovo prenosi e, javno putem interneta, pa će svakako moći čuti što sam rekao. Isto se odnosi i na hormone i pitanje raptopamina. To je posebno osjetljivo pitanje. Neki američki proizvođači, nekim američkim proizvođačima je to iznimno bitno. Što se tiče um, tretiranja piletine klorom, europski propisi ne, ne propisuju potpunu zabranu e, tog tretmana, međutim, E, to ovisi o pozitivnom mišljenju EFSE. Evo, to je ono što stoji u propisima Europske unije, a Europska komisija u tom slučaju bi se držala propisa Europske unije. Ne, žao mi je, možete se, možete se ne složiti. Ne, ja želim da se to, želim to vrlo jasno reći, jer želim biti vjerodostojan i u odnosu na vas. Dakle, govorimo sada o Europskoj komisiji u slučaju da EFSA izda pozitivno mišljenje o e, primjeni e, toga, onda ćemo mi e, uzeti u obzir to mišljenje i postupiti sukladno tome. Naravno, riječ je o delegiranim aktima, Europski parlament ima neke svoje ovlasti vezano uz to, no međutim to je institucionalni ustroj koji imamo i tako bismo mi postupili. Nije riječ ovdje o političkom pritisku, e, niti ni o čemu takvom. Nadam se da sam, da, što se tiče načela predostrožnosti, e, opet mogu jasno reći, to stoji u ugovoru. Dakle, kod e, pregovora poglavlja u tom sporazumu koji se tiče te teme, mi ćemo naravno budno pratiti da se tu ne nađe nešto što bi moglo ugroziti načelo predostrožnosti koje se nalazi u ugovorima. I htio bih još jednom jasno dati do znanja da da ovaj o ovome ne progovara glavna uprava Europske komisije za trgovinu. Znam da neki od vas nemaju baš dobro mišljenje o njoj. Dakle, o tome pregovara Europska komisija E, to se pregovara, e, pregovara u jednom timskom duhu i e, i zapravo ono što vam mogu reći je da kada govorimo o sigurnosti hrane, kolegi iz opće uprave za, zdrav, za dakle, zdravlje i zdravstvenu ispravnost hrane su tu. Isto tako vrijedi i za predstavnike opće uprave za zaštitu okoliša kada razgovaramo o njihovim temama. Dakle, mi radimo, surađujemo sa predstavnicima raznih službi komisije. Prema tome, mi nećemo ništa učiniti bez e, toga da nam oni daju zeleno svjetlo, bez toga da nam daju službe koje su zadužene za određeno područje svoj, e, svoje odobrenje. Hvala lijepa. E, sljedeće riječ ima kolega Kritan Arsenis. Um, uh, Rekli ste da se radi o timskom uh, radu. Nadam se da vaš tim uključuje građane. Postoji veliko pitanje oko ovog mehanizma za razrješavanje uh, sporova među ulagačima. Nik, zašto nam to treba? Dugo vremena se to uopće nije, nije niti koristilo kad su bile u pitanju razvijene zemlje. Kad je to uključeno u naftu, problem je bio to što meksički pravni sustav je navodno bio e, bez, je imao neke nedostatke i na kraju se to koristilo protiv Kanade, a u nekim slučajevima čak i među, protiv SAD-a. Znači, vidjeli smo da je to pogrešno i da to ne funkcionira kako treba i onda su tri vlade sastavile eh, jedan eh, tekst sa tumačenjem koje je međunarodna arbitraža odbacila jer su vidjeli to da se to upliče u njihov, njihov posao. Imate taj zatvoreni klub arbitara, međunarodnih arbitara koji šire svoje ovlasti Zašto nam treba takav mehanizam između dvije zemlje, odnosno SAD-a i Europske unije koji imaju tako visoko razvijene pravne sustave. Zašto trebamo da neko izvana e, donosi odluku o tome, o nečemu što bi moglo dovesti do neizravne ekspropriacije ulaganja? i to da čine tri imenovana pravnika kod kojih ne postoji nikakva garancija e, nezavisnosti i nepristranosti koja inače postoji kod nacionalnih sudova. Dakle, mi sada od sudova e, Svjetske trgovinske organizacije idemo u još dublje u te neregulirane vode. I da ne govorimo o ovome što govore kolege, dakle GMO, vodoopskrba i tako dalje. Dakle, meni je potpuno to nerazumljivo. A da ne govorimo o financiranju od strane trećih strana, što je još jedan dodatni problem kod ISDS-a. Zašto nam to uopće treba? I to pitanje nema odgovora. Hvala lijepa. Kao sljedeći Mariš Karšluta. Hvala što ste došli ovdje. Baš mi je bilo drago, to jest jako dugo sam već čekao da razgovaram baš o TTIP-u s vama. Ali sada što se tiče ovih e, nadležnosti, neću uopće ulaziti u izde, pitanje izds a zato što mislim da to ne bi niti bio dio e, konačnog e, sporazuma zato što to ljudi nikad ne bi e, prihvatili zašto je to uopće potrebno jer svi u SAD u Europskoj uniji ovako onako vjeruju svojim vlastitim sudovima dakle vi mislite da bi bilo u redu da mi dobijemo taj tekst o kojem se pregovara, ali da to bude smatrano povjedljivim, kako sam vas točno shvatio, da vas podsjetim na situaciju sa aktom. Ono što se dogodilo tada je, znači stvari su se radile u tajnosti, došlo je do curenja podataka i onda kada smo počeli o tome razgovarati u javnosti i rekli ne, ne, to nije tako, ne trebate to tumačiti tako, ne smijete to tako iščitavati. Ljudi vam nisu vjerovali, pa smo to odbacili. Da li je, znači, dobra strategija da ljudima kažete vjerujte mi? Nije li bolja strategija da kažete pročitajte sami? Jer kad bi ljudi drugče tumačili taj tekst od vas, onda bi postala mogućnost da se to ispravi. I u čemu je veliki problem? Ako imate dokument koji je SAD dala, dao u Europskoj uniji ili Europska unija u SAD-u, znači druga strana u pregovorima već ima taj tekst, tako da je veoma malena šteta se može nanijeti ako e, javnost dođe do tog dokumenta. Puno je veća korist. To je jedini način na koji se može to e, uopće voditi. Znači, e, morate uvidjeti koja je korist transparentnosti. Što se pak tiče samog merituma stvari? U procjeni učinka koje je napravila komisija, vi procjenjujete da pola postojećih trgovinskih barijera će nestati. Ono što mene zanima je kako. Jer istovremeno također kažete sve će ostati na svom mjestu, sve je savršeno, ali mi ćemo naprosto izbrisati pola pravila. Kao prvo to puno kaže o europskim pravilima, jer ako pola ih oduzimete, a ništa se ne desi, kakva su to pravila? No, budimo manje ambiciozni na početku. Dajte nam sto konkretnih primjera pravila koja neće nestati jer ste nam to rekli sto puta, ali gdje ćemo mi prihvatiti odgovarajuća e, pravila SAD-a. Dajte nam konkretne primjere tako da možemo vidjeti je li to nešto što nas treba brinuti ili ne. I dajte nam reprezentativni uzorak, to bi bilo dosta zgodno i nije baš e, tako lako reći da možemo prihvatiti pravila jedni od drugih jer ponekad je potpuno drugačija logika jer naša e, legislativa o kemija, kemiji se zasniva na e, principu opasnost, potencijalne opasnosti, a njihova na principu rizika uz mogućnost pravnih sporova. Znači, možemo na primjer primijeniti to na pesticide nećemo ih označavati na isti način ali onda građani Europske unije mogu pokretati e, te masovne parnice pred američkim sudovima meni to nije baš e, nešto što se može učiniti znači kako će to funkcionirati na kemikalijama zato što imamo potpuno različite pravne pristupe legislativne pristupe isto to vrijedi i za Dakle, kada je, kada američka udruga e, kemijske industrije e, iznijela svoje stavove, oni su predložile e, svašta regulatorne odbore puno tih odbora i tako dalje ono što je najzanimljivije bilo što su nam rekli je ovo što su nam rekli o mliječnoj kiselini jer ako se promijeni stav onda mi možemo pravno la la la la Ja se bojim da bi upravo to bio učinak. Znači kemijska industrija će otići na etku, na EFSU i na druga mjesta, obratiti se njima, uključiti se u e, proces donošenja odluka prije građana Europske unije i onda ćemo se suočiti sa feta kompli kada E, provedbeni ili delegirani akti se mijenjaju e, pod, ispod radara, e, da to za vrijeme saziva drugog, drugog saziva sa parlamenta i prihvaćanje američkih proizvoda na našem tržištu pod njihovim standardima je nešto što je neprihvatljivo. I kako bi to se moglo smatrati učinkovitim, jeftinim i nečim što štedi novac? Jer ako to znači da svi europski birokrati moraju se upoznati sa američkim pravnim propisima kako bi uvidjeli je li to tako ili ne, onda ćemo morati potrošiti puno više na administraciju. A ako Amerikanci žele naučiti sve što e, trebaju o europskim pravnim propisima, želim im sve najbolje i puno uspjeha u životu. Meni je to svakako čudno. Što se tiče označavanja pesticida, oni kažu ne, mi kažemo da i Možete li onda staviti američka, američke proizvode na naše tržište ili oni moraju poštivati naša pravila? Što se tiče evaluacije aditiva u hrani, označavanja kozmetičkih proizvoda i tako dalje, nemamo posve ista iste pravila. Što je dakle sa aditivom koji se koristi u SAD i koji se dodaje u hranu, čak i ako je dozvoljen i u EU i u SAD-u možda se ne, nije dozvoljeno ga koristiti u istoj količini. Primjerice, kalifornijska pravila su ovdje puno e, stroža nego u Europskoj uniji za naš E150D. E oni imaju puno stroža pravila za kancerogene kontaminante. I onda mi kažemo da e, se u Kaliforniji mora prodavati švedski proizvod, tradicionalni proizvod koji sadrži to u puno većoj koncentraciji i, i onda ako oni kažu ne, ne, ne, kako onda gdje je tih 50% pravila koje američke kompanije neće morati primjenjivati. Znači, uopće mi nije jasna ta matematika. Što se tiče farmaceutske industrije, znamo iz akte sve one probleme o tržnim, tržišnim e, žigovima i tako dalje. A šta je sa povezivanjem patenata i provedbom regulative o patentima. Mi znamo da mi želimo više na tom planu, a mi također znamo da ako to neće utjecati na naše zdravlje, kako ćemo to učiniti? Dakle, kako ćemo e, izbjeći primjenu 50% naših pravila bez da to utječe na ikoga? I također kažete da Amerika želi da e, farmaceutska industrija želi više utjecati na režim e, određivanja cijena u pojedinim zemljama. Na koji način to neće utjecati na javno zdravstvo? Znači, stvarno me zanima na koji način vi hoćete se riješiti 50% pravila ili u redu, ajde, prihvatite američku logiku za 50% zakonskih propisa. Znači, evo, skromno tražim 100 konkretnih primjera da vidimo kako će to funkcionirati. Hvala. Hvala Hvala gospodine predsjedavajući i hvala vam e, što ste došli na naš sastanak. Ja bih se htjela nadovezati na ono što je rekla kolegica Berend, kolega Šliter i neki drugi kolege zastupnici. Ovdje imamo jedan presedan, to je sporazum s Kanadom. Još uvijek čekamo da dobijemo tekst ugovora i kako očekujete od nas da ćemo povjerovati da ćemo dobiti e, dokumente kada nismo dobili ni ono što je potpisano. Kažete da će se ujednačiti norme, a da se neće pritom ugroziti postojeće evropske norme, ali naše norme pružaju mnogo veću razinu zaštite od američkih. Dakle, mi to možemo samo izgubiti, nećemo ništa dobiti. Mi smo ovdje zastupnici koji predstavljamo, zastupamo evropske građane. Nismo ovdje da bismo branili interese multinacionalnih tvrtki. To nije naš cilj. Naš cilj je zapošljavanje, gospodarski rast i zdravlje naših sugrađana, kao i kvaliteta života i resursi kojima raspolažemo na ovom kontinentu. I prema tome, kao što su kolege rekli i dobro su to sročili, neću se sada vraćati na to, ne možemo ni u jednom trenutku pomisliti da neće doći do toga da, do regresije kada je riječ o primjeni normi i imali smo tu jedan evidentan primjer kloniranja. E, predstavnik komisije, ne povjerenik, nego predstavnik komisije kada je ovdje bio prije nekoliko tjedana nam je priznao da je stajalište kolegija povjerenika e, bio da se e, donese odluka kako bi se odbilo da se informira potrošače o proizvodima koji proizlaze od kloniranih životinja i da je to došlo zbog zahtjeva koje su predstavili Amerikanci u sklopu pregovora o ovom sporazumu. Dakle, kako mislite da ćemo čak i na trenutak moći povjerovati u vaše riječi? Nama su stvari jasne. Mi se ne protivimo e, tome da se sklopi sporazum sa SAD-om, ali ne pod svaku cijenu, ne pod cijenu da se, e, da se ugroze uvjeti e, zdravlja, informiranja potrošača i sigurnosti i informiranja naših zastupnika jer mi već 30 godina zajedno sa europskim institucijama radimo na tome i vrlo teško smo to postigli. I što se tiče pitanja e, e, Dakle, neprihvatljivo je da se države članice moraju braniti pred sudom, dakle govorimo sada o ovom pitanju spora između investitora i država i s obzirom na e, sve proračunska ograničenja, vrlo je teško za države da da odustanu od svojih nadležnih, od svojih nadležnosti da e, da im se nameće postupak pred arbitražnim sudom. Mislim da nećete dobiti većinsku potporu Europskog parlamenta, barem ne u ovom parlamentarnom sazivu, nadam se da to neće biti slučaj ni u sljedećem. I kolega Šliter je spomenuo aktu i ima pravo, jer e, mi sada imamo i određenu E, mogućnost da uložimo veto temeljem ugovora i ako nas se ne uključi u pregovore, nego samo a posteriori, i ako ne uzmete u obzir one granice koje smo mi postavili koje ne želimo prijeći, onda mislim da je jasno da stvari neće dobro završiti. Mislim da su stvari vrlo jasne, ima nas ovdje dosta koji smo odlučni da obranimo interese Evropljana, pa koliko god nas to koštalo. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. I meni je drago što ste ovdje, gospodine Bersero, i e, dajete nam odgovore na naša pitanja. To još prije nekoliko tjedana uopće nije bilo uobičajeno da se o takvoj temi razgovara e, na ovako javan način kao što znate, pred nama su europski izbori i imamo dosta predizbor, e, događanja u okviru predizborne kampanje, a tu je jedna od najvažnijih tema upravo TTIP. U mom, mojoj izbornoj jedinici u Bavarskoj e, me često pitaju, i to e, po mom mišljenju s pravom, i ja sam to pitanje već uputio komisiji, ali nisam dobio odgovor, pa ću sada pitati vas osobno. Dakle, pitanje e, povjerenja u pregovarače e, u to naši građani e, sumnjaju, diplomatski rečeno. Kako možemo biti sigurni Dakle, to je jedno od mojih pitanja. Kako možete osigurati da jedan od vaših pregovarača u vašoj skupini e, koji su e, činovnici doživotni, nemaju nikakve sporedne e, izvore prihoda, ko su stručnjaci koji su dodatno e, uključeni, kojih ih bira, koje tijelo, je li to vaša pregovaračka skupina ili tko bira te stručnjake koji vas, vas savjetuju, to kod naših građana stvara osjećaj nelagode. Po mom mišljenju velika je e, šansa e, za vas da sada otvoreno date odgovore na ta pitanja E, ne samo prema našim e, prema nama zastupnicima dakle radi se o tome ko su osobe koje sada u ime nas u ime građana Europe e, je su uključeni u te pregovore molimo vas dajte nam taj popis stavite ga na internet naši građani znaju tko smo mi ali mi ne znamo tko ste vi mi se nadamo da u Europskoj komisiji rade e, čestiti e, činovnici, ali mi smo zastupnici u Europskom parlamentu i zastupamo 510 milijuna građana koji e, me pitaju ta pitanja i ja bih volio da pitanje koje sam uputio E, komisiji da na to pitanje dobijem odgovor, možda ću ga dobiti i danas. Hvala lijepa, gospođa Krostet ima riječ. E, ja sam sudjelovala u istom procesu jučer na odboru ITRE. Neki od vaših kolega su bili tamo i moram priznati da sam otišla tamo i da me nisu uvjerili i da činjenica je da vi dobro komunicirate. Međutim, kada govorite o transparentnosti, tu sam se zapitala postoji li uistinu politička volja i je li to uistinu da li vi radite to u dobroj vjeri ili ste naprosto dobar strategija. Mislim da je to samo dobra strategija u odnosu na naš odbor. Svi znamo da u pregovorima sa SAD-om da je e, Evropska unija u u slabijem položaju. Evropljani koji u SAD-u rade već godinama u, kao konzultanti, e, dakle rade za e, te velike tvrtke. Ja sam imala prilike s nekim od njih nedavno razgovarati. Oni nam kažu da, taj sporazum između SAD-a i Europske unije, da, mislim da je jasno o čemu se radi. Dakle, odnos snaga nije ni približno jednak, postoji velika neravnoteža, SAD nam želi nametnuti svoje stajalište, a što ćemo mi učiniti u Europskoj uniji? Europska komisija traži e, taj e, sporazum, međutim srećom postoji i Europski parlament, tako da nećemo potpisati bilo što i nećemo dobiti sporazum pod svaku i bilo koju cijenu. Znamo da nam e, iz SAD-a žele uvesti svoje poljoprivredne proizvode i tu ponovno dolazimo do pitanja kao što su e, genetski modificirani organizmi, kloniranje i sve ono što su kolege već spomenuli. Svi znamo kako je bilo neugodno povjereniku za zdravlje ne tako davno kada je bilo riječi o kloniranju i o mesu e, iz od životinja druge generacije. Jasno je da je on bio u vrlo neugodnoj poziciji jer je na kolegiju povjerenika donesela takva i takva odluka. Svi se sjećamo e, te piletine tretirane klorom i e, energije koju smo mi ovdje u ovom odboru morali e, upotrijebiti kako bismo nešto poduzeli. Mi ne želimo to ponovno. Vidimo i da je stajalište isto neovisno o tome iz kojeg kluba zastupnika e, dolaze kolege. Mi ne želimo da Europska unija izgubi sav suverenitet koji ima i ne želimo biti žrtve tog sporazuma. Kada razgovaramo sa velikim europskim tvrtkama mogu vam samo reći da nam one kažu da su vrlo zabrinute zbog toga što se odvija između Europske komisije i SAD-a. Oni znaju da im se e, što im se već godinama nameće putem naših propisa da oni da te tvrtke vrlo često moraju mnogo uložiti kako bi ispunile zahtjeve u području e, zdravstvene ispravnosti hrane i zaštite okoliša i zato su naša europska poduzeća zabrinuta da su uložila sve te napore, a ne žele da se pritom e, bilo što prihvati u okviru ovoga sporazuma sa SAD-om. Kolege su govorili o e, zdravstvenim uslugama, u potpunosti to potpisujem. Mi moramo obraniti konkurentnost vlastitih poduzeća i plašim se da kroz ovaj sporazum, ako ga dobijemo pod bilo koju cijenu, da će cijenu platiti poduzeća i potrošači. Evo, to je ono što sam htjela reći. Ja sam eh, čak eh, eh, odlučila ići na kasniji vlak kako bi ostala ovdje i kako bih vam to rekla. Mislim da je bitno da čujete naše stajalište i vidim na vašem licu taj očaj i vidim e, da vas muči ovo što mi kažemo, ali bitno je da nas saslušate i da znate kako e, mi ne namjeravamo odstupiti od svojih zahtjeva. Sljedeće riječ ima Peta Lize. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uza svu kritiku želim e, kao prvo reći sljedeće. Ja sam, e, ja, se, ja podržavam slobodnu trgovinu i mislim da nam e, TTIP tu može pomoći da nam to može pomoći s obje strane Atlantika kako bismo snažnije nastupili na primjer prema Kini i prema njima e, progurali naše standarde. Međutim, ako hoćemo to e, učiniti na ispravan način prema Amerikancima, onda moramo e, progurati naše standarde i naše zakonodavstvo. Kao primjer u pregovorima s Kanadom E, obrada mesa će se je dogovorena prema europskim standardima. To je sigurno dobar i uzoran primjer. Usprkos, usprkos tome moram reći da se slažem sa kolegama koji su rekli da na način kako, se, kako komisija do sada radi e, ovi pregovori neće dovesti do dobrog rezultata. Znamo da je povjerenik Borg e, izašao sa prijedlogom koji nije ni izdaleka bio ono što je Europski parlament e, želio i to s argumentom da e, TTIP mora biti poslan doma prenesite svojim kolegama da e, parlament na ovaj način neće dati, e, nećete dobiti podršku parlamenta. Dakle, što se tiče kloniranja, to je doista osjetljiva točka i tu imamo jako mnogo toga za obaviti. Moramo objasniti komisiji da upravo na tome cijela priča može pasti. Mi imamo zadatak objasniti Amerikancima da je to nama važno. Mi smo bili s jednom delegacijom u Washingtonu u srpnju i tamo nam je objašnjeno da meso kloniranih životinja nije ništa različito od običnih životinja i onda je e, postavljeno pitanje što je sa zaštitom životinja, onda su Amerikanci odgovorili a to je druga, e, zaštita životinja je sasvim druga priča. E, dakle, kako da to objasnimo našim građanima, da sa Amerikancima e, ne možemo pregovarati zato što Teksas i Kalifornija tu imaju različite, različito zakonodavstvo i Amerikanci nisu spremni o tome s nama pregovarati. Dakle, tu ima dosta puno posla. Druga stvar o kojoj, sam, o kojoj bih htio nešto reći, e, vizavi glasanja koje se upravo dogodilo u jedinici e, u vezi sa e, emisijama u zračnom prometu. Bojim se da o tome sa Amerikancima još uopće niste razgovarali. Mi smo bili u Washingtonu i razgovarali smo sa Amerikancima. Amerikanci imaju e, zakon koji zabranjuje njihovim poduzećima da koji zabranjuje njihovim poduzećima da e, e, da sudjeluju na, ako, ako postoji, ako se ispregovara TTIP. Dakle, e, to su točke na kojima TTIP može, TTIP jednostavno može pasti. Vi predlažete da idemo korak po korak, međutim, E, čini se da će to biti korak po korak unatrag ja, se ja mislim da kod nas ima kolega koji su još radikalniji od mene hvala lijepa hvala Imamo tu puno pitanja i nećete na njih si sve moći odgovoriti. E, možda usmeno i na neke od njih biste trebali odgovoriti i pismeno kada provjerite. Znači, molit ću vas da odgovorite pisano, u pisanom obliku. I posebno ovo pitanje koje američke standarde ćemo prihvatiti, teksaške ili kalifornijske. Tako da zamolit ću vas e, pisane odgovore uz ovo što ste nam rekli u usmenom obliku. Ovo je usmena rasprava, ali u redu. Richard Zeba, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Jako mi je drago što ste danas ovdje. Ja sam čest, e, rijetko čuo da svi zastupnici govore ovako jednoglasno i ujednačeno. Radi se manje više o tome da se e, ovi pregovori moraju produbiti. Mi političari smo vrlo zabrinuti e, oni, mi koji smo u bliskom kontaktu sa našim građanima da ćete vi, dakle komisija, e, izdati europske standarde u ovim pregovorima. E, riječ je o međunarodnim E, pregovorima, ali stvari su se promijenile u Europskoj uniji. Europski parlament mora dati svoju suglasnost i ako e, dobije na stol ugovor gdje može reći samo da ili ne, a postoje neke točke s kojima se Europski parlament ne slaže, onda ćemo mi reći ne. Dakle, recite svojim kolegama u komisiji i povjereniku de Guhtu ili će otvoriti ovu raspravu i informirati parlament E, e, dakle na odgovarajući način kao bi izabrane predstavnike e, naših građana ili ta stvar uopće neće e, funkcionirati, 100% neće funkcionirati, to komisija jednostavno mora prihvatiti. Mi smo sada u teškoj situaciji, imamo 28 zemalja članica i to su različita javna mnjenja i tamo se razgovara o različitim pitanjima na vrlo e, e, energičan način i ta se rasprava mora dogoditi prije formuli, krajnjeg formuliranja tog ugovora, a ne nakon što je on već isformuliran. Ta uskogrudnost koju sada komisija pokazuje, e, koja kaže evo to su pravila po kojima mi vodimo pregovori, to je tako, to tako neće funkcionirati i molim, molimo vas uzmite, primite to na znanje i nemojte kasnije reći nismo znali, mi smo vas upozorili možete poći od pretpostavke da smo mi svi zainteresirani za gospodarski rast, radna mjesta i tako dalje, ali također smo zainteresirani i za sigurnosne standarde, zaštitu okoliša, sigurnost hrane i zaštitu e, naših poduzeća. Dakle, molim vas da to e, shvatite ozbiljno i da to o tome obavijestite komisija. A o, sada ću reći nešto e, u moje osobno ime. Kako možemo imati povjerenja u naše partnere u SAD-u? kada e, oni imaju zakone koji štite samo američke e, građane e, dakle evropske građane se može prisluškivati a samo američke ne smije na koji način onda da mi imamo, imamo povjerenja u njih kancelarku Merkel su prisluškivali kako možemo imati povjerenja u partnere koji apsolutno zanemaruje E, takva pravila e, i od nas sada tražiti da im slijepo e, vjerujemo mislim da je to zaista pustolovno gdje su tu garancije Amerikanaca? E, pretpostavljam NSA, svi e, američki političari imaju svoje desije gdje mogu pročitati sve dokum, informacije, a mi, e, demokratski izabrani e, predstavnici europskih građana, dobivamo informacije na kapaljku. Mislim da bi ja kao političar ne mogu svojim biračima reći Amerikanci su nam obećali to i to i to su garancije da će se ovi pregovori voditi na fer način. Dakle, prihvaćanje eh, od strane građana i povjerenja eh, je tu teško postići. Kao što eh, su već svi rekli, nalazimo se pred izborima, Dakle, svi smo pod pritiskom i to opravdano, zato stavite karte na stol ako mislite e, da, da ovi pregovori završe e, uspješno i pozitivno, inače oni nemaju šanse. Hvala lijepa Richard Zeber, sa tu Hasi Thank you very much. Uh, Hvala Kolege su već pokrenuli e, mnogo relevantnih pitanja i slažem se sa većinom ovih stvari koje su rekli, ali što se tiče ulaganja i zaštite ulagača, odnosno ovih razrješenja, mehanizma za razrješenje sporova između ulagača i država, da li je stav komisije kao prvo, da li je, da je neizbježno, odnosno da u jednom ovakvom trgovinskom sporazumu mora postojati takvo što. I ako sam vas točno shvatila, to je nešto što, dakle, da takav mehanizam ne postoji u trgovinskom sporazumu između Australije i SAD-a, znači što bi značilo da postoji bar jedan presedan gdje takav mehanizam ne postoji. Kao drugo, Postoji taj standard, ta tradicija da se ti mehanizmi u trgovinskim sporazumima e, da su arbit, rješavaju se dakle arbitražom, dakle postoji nekakav privatni sektor koji se time bavi. Neka vrsta suđenja u privatnom sektoru. Ali je li to jedina opcija? U Europskoj uniji imamo e, sud Europske unije koji nije neki ad hoc e, sud koji se bavi, koji je osnovan samo da bi presuđivao u jednom predmetu, nego gdje vlade e, kandidiraju suce, tako da ako je potrebno da se razrješavaju sporovi koji proizlaze iz ovog sporazuma, ne bismo li mogli možda pronaći nešto bolje nego ovo što je standardna rješenja, to je e, privatna arbitraža pred ad hoc sudištima i jedan od najboljih stručnjaka za međunarodno pravo, profesor Koskinemi, dakle u Finskoj, u mojoj zemlji, je u finskim medijima naglasio da ako pogledate odluke arbitražnih postupaka e, koji su proizlazili iz trgovinskih e, sporazuma. Odluke nisu konzistentne. A to znači da uz to što je taj sustav nepravičan i po mom mišljenju je upravo nevjerojatno da je takav sustav se uopće i pojavio i razvio u prvom redu i mi znamo da puno građana to kritizira. ali također se radi o nečemu što je potpuno nekontrolirano, znači nema konzistencije u donošenju odluka. Dakle, ukaže li se potreba za rješavanjem sporova, nije li situacija takva da bi vlade trebale pokretati postupke, a ne samo privatne kompanije i suci pred jednim stalnim sudom koje imenuju um, vlade, a ne kompanije da bi trebale presuđivati u tome. Hvala Elizabet Gardini. Hvala. Samo bih htjela dodati nekoliko stvari. Mislim da je već uglavnom sve rečeno, ali ovo što je rekao kolega Zeber. Htjela bih eh, naglasiti taj praktički jednoglasni stav koji izražavaju zastupnici iz svih eh, klubova, iz svih eh, 28 zemalja članica Europske unije to bi stvarno trebalo zazvoniti na uzbunu, bilo biti zvono za uzbunu za komisiju, zato što komisija očito ne shvaća što se događa u našim zemljama i što naši građani osjećaju. To je ta veoma velika zabrinutost i to će se vidjeti i na izborima. E, e, e. I kada bi naši građani mogli vidjeti ovo ovaj sastanak i kad bi sutra izašli na izbore, <laughs> jako malo Europe bi ostalo na okupu. I mislim da bismo mi glasali zajedno sa našim građanima, jer za nas nije moguće da se ovako važne odluke o ovako važnim pitanjima kao što su zdravlje, zaštita potrošača, hrana, okoliš koji su stup na kojima počiva Europska unija da, odluke o tome prepustimo ljudima koji sjede za stolom i koji potpišu sporazum i nakon toga naše vlade, naše države, demokratski izabrani predstavnici naroda. Govorimo o pola milijarde ljudi, građana. Nakon toga kažu e, ovo su nam samo dali i da, je to, da se tu svi potpuno ogluše na kulturu, na tradiciju, na interese, na prosperitet cijelog stanovništva, cijelog jednog kontinenta. I naprosto to prihvate e, i uopće ne razmišljaju o tome što misle, što narod misli. Komisija se ponaša kao da ima neki e, božanski mandat. Za koga oni rade? Oni su odgovorni svojem narodu, ljudima moraju slijediti liniju koja je jasno definirana. Ne, vi nemate tu taj božanski mandat, vi morate slušati narodu i to je nešto što zaista ide preko svake granice. Kako mi možemo reći da mi i dalje živimo u civiliziranom društvu? Uopće me nije briga, friga mi se da li su ti Amerikanci iz Teksasa, iz Floride, od kuda? Jer Amerikanci imaju najnižu kvalitetu života i očekivani životni vijek od svih zemalja OECD-a. Zašto da preuzimamo stvari od njih? Mislim da e, ljudi pokušavaju sada upumpavati u hranu u praščiće e, kemikalije koje su zabranjene u svim drugim zemljama da bi se ti praščići udebljali. Imamo kloniranje, imamo E, piliće, imamo različite kemikalije. Nažalost, evo moram reći, ako je to civilizacija koja nam se nameće, zaboravimo to. Moramo e, svi se ujediniti protiv toga. Znači, e, neka se čuje glas civilizacije našeg naroda, najboljih tradicija. Ne možemo izgubiti godine životnog, vijeka koji možemo očekivati zbog Amerikanaca. Amerikanci mogu stvarno naučiti puno od nas, mi imamo životni standard. Nije moguće da sve što mi e, kažemo da oni moraju da, da oni su nas u to na to natjerali i da nam oni nameću svoje e, zakonske propise Cijelo to pitanje označavanje kloniranog mesa, sada se vraćamo na isti onaj stav i e, mi političari koji smo ovdje, koji hoćemo predstavljati interese naših građana, koji želimo izgraditi ovu Europu. E, I mi smo tu neka tampon zona koja vas prečava da napravite te pogreške. Mi smo europljani, ali u našem srcu je drugčija Europa nego ove koje vi ovdje zastupate. E, ovaj sastanak e, je jako dobar. Sljedeća govornica je Karin Kadenbach. Gospodine Versero ovo nije upereno protiv vas osobno. Svi mi razumijemo da vi samo radite svoj posao. E, ja danas doživljavam e, deja vu. E, sjećam se prošlih pregovora i tada je povjerenik sjedio i objašnjavao nam da oni točno znaju što građani žele a mi parlament smo točno znali što naši građani žele jer smo razgovarali sa ljudima koji su pogođeni a ne sa predstavnicima e, e, nekih kompanija i ista situacija se ponavlja danas Dakle, zaštita okoliša, sigurnost hrane, e, zaštita životinja, e, to su teme u ovom odboru. U drugim odborima čućete o standardima zaštite zaposlenika, radnika. E, dakle, to su teme gdje vi nama možda možete reći da bismo vam mi trebali imati povjerenja u vas, ali građani nemaju povjerenja. Mi imamo razloga E, na temelju kojih ne možemo očekivati nikakva poboljšanja od te tipa nego sama, samo pogoršanja. mi bismo naravno e, rado vidjeli da naši standardi se prenesu i u SAD, ali mi nemamo to povjerenje da će se to dogoditi. U ovom odboru se već razgovaralo o direktivi o energetskoj učinkovitosti ja vas molim da ta, to načelo uzmete u obzir u svom daljem radu. Ako budete primijenili princip učinkovite upotrebe energije, e, e, bez obzira o čemu e, se radi, dakle onda nam jednostavno prezentirajte ono o čemu pregovarate pa ćemo mi o tome raspraviti pa se nadamo da onda to neće završiti blamažom kakvom je završila prijedlog komisije o e, sjemenu e, jer e, većina u parlamentu je bila mišljenja da prijedlog komisije ne odgovara onome što nam je potrebno i bojim se da će i glasanje o ovom ugovoru TTIP-u završiti isto ako nastavite sa ovako netransparentnim načinom rada. Hvala lijepa, time smo došli do kraja ove druge runde. E, izražene su mnoge sumnje i kritike. Ja sam pritom razmišljao da se vjerojatno na sličan način e, da bi se razgovaralo i e, u drugim prilikama kada se radilo nečemu što e, se tiče cijele Europe. Jedna velika većina e, u ovom odboru se osjeća tako nelagodno što se tiče dostupnosti informacija, što se tiče e, načina vođenja pregovora i molim vas da to primite na znanje. Ja bih, da sam ja na mjestu komisija bih promijenio E, način rada jer e, na ovaj način prijeti opasnost da e, cijeli taj ugovor bude jednostavno odbijen. Imamo primjere iz prošlosti, akta i tako dalje. Mi ćemo insistirati na pravima koje nam daje Lisabonski ugovor. Mi smo ti koji trebamo dati suglasnost. E, ono što bi mene još zanimalo je kako tu izgledaju omjeri veličina. Koliko njih se e, e, radi na ovom pregovaranju ovog ugovora o slobodnoj trgovini s one strane Atlantika, a koliko tu kod nas? To bi me još zanimalo, možda biste nam to mogli odgovoriti i sad sa velikim zanimanjem očekujem vaše odgovore. imate riječ. Hvala. Zahvaljujem svim e, članovima ovog odbora na ovoj e, dosta žestokoj, ali interesantnoj raspravi. Prvo ću se osvrnuti na ovo e, o transparentnosti. Prva stvar koju hoću jasno dati do znanja, komisija nije izmislila ove pregovore sa SAD-om. Ona ne e, djeluje po Božjem mandatu, ima jednoglasno odobren mandat vijeća ministara i jasne ciljeve, mandat koji što se tiče komisije bi se mogao i objaviti nije se komisija protivila tome, dakle da taj mandat bude e, javno obznanjen. Također e, djeluje na osnovu tri rezolucije Europskog parlamenta o TTIP-u koji je dao snažnu podršku tim pregovorima i e, također su definirane jasno granice i mi vrlo dobro znamo koje nam je granice postavio Europski parlament u tri rezolucije u kontekstu TTIP-a i zaista mi je drago da sam danas prvi puta razgovarao sa članovima ovog odbora. Prvi puta su me pozvali. Da su me pozvali ranije, sigurno bismo imali priliku o tome razgovarati i prije. Druga stvar e, koju često spomenjete, to su komentari o tome da komisija ne e, djeluje transparentno vizavi Europskog parlamenta. To me dosta iznenađuje zato što je predsjednik odbora ITRE, predsjednik Europskog parlamenta, gospodin Šulc, je upravo naš rad izdvojio kao jasan primjer transparentnosti i uvažavanja uloge Europskog parlamenta. Prije svakog e, prije svakog, svake runde pregovora sam pozivan e, u parlament, morao sam e, dobiti E, upute i nakon e, toga bih morao dati svoj briefing e, što se dogodilo. Puno vremena potrošim na razgovore sa zastupnicima u parlamentu, ne samo u Europskom parlamentu, nego i nacionalnim parlamentima i uvjeren sam da je to od kritično važnog značenja zato što vodimo te pregovore i pregovori su već privukli mnogo pozornosti u javnosti, vi predstavljate javnost i vi imate pravo čuti od pregovarača što mi to želimo postići. Ponavljam, cijela Europska unija Dakle, sve što Europska unija o čemu pregovara ide pred Europski parlament prije nego što se e, dostavi SAD. Ono što nismo e, dali Europskom parlamentu to su e, pregovarački stavovi SAD-a. Pokušavamo naći neki način da se to učini, Eh, ali moram vam otvoreno reći, naprosto nije moguće voditi pregovore u koje ono što obje strane stave na stol eh, su, je javan dokument i onda da se pravite da hoćete postići sporazum. Kad bi ti prijedlozi bili javno dostupni, onda se ne bi uopće mogli voditi pregovori. Tijekom cijelog procesa pregovaranja Europski parlament će biti izvještavan o napretku koji je postignut, vidjet će uvijek svaki tekst. Mi zaista e, smo zahvalni Europskom parlamentu što poštuje povjerljivost dokumenata koje smo e, dostavili. E, ove curenje u javnost nije bilo posljedica djelovanja ljudi u Europskom parlamentu, znači zaista smo zahvalni ali eto, svakako e, mi je jasno zašto vi morate ovakve e, primjedbe stavljati, vi imate svoju odgovornost prema ovom odboru i drugdje Dakle, i ponavljam ono što sam rekao na početku, sve što je povezano sa sigurnošću, sve što je povezano sa zaštitom okoliša je od kritične važnosti i morate biti budni, morate paziti budno i mi moramo vama reći što postižemo. I ja nisam uopće e, zastrašen kad pregovaram sa SAD-om zato što ja zastupam jednu veliku gospodarsku silu, ti su pregovori uravnoteženi i bili bi u interesu, sve što mi radimo je u interesu europskih građana. Naprosto nije istina da mi razgovaramo samo sa multinacionalnim kompanijama, sa poslovnim subjektima. Ne, mi smo spremni razgovarati sa sindikatima, sa eh, ekološkim nevladinim organizacijama, sa običnim građanima, sa građanskim društvom, sa svime. A što se tiče eh, ISDS-a, e to je kontroverzno pitanje i imamo proces javne konzultacije gdje javne rasprave gdje svatko može dati svoju primjedbu. Neću tome posvećivati e, preveliku pozornost zato što će taj dokument e, biti javno dostupan, ali samo jedno pitanje o kojem svi moramo razmisliti, to je temeljno pitanje. Sve ovo o čemu vi govorite, gdje imamo različite politike e, što se tiče regulative, to se dovodi u pitanje ne zbog e, sporazuma sa e SAD-om, nego zbog sporazuma koje su zemlje članice Europske unije trenutno imaju. I mm, e, mišljenje da je mišljenje da je nepostizanje sporazuma sa SAD-om rješenje za e, svaku situaciju gdje bi se mogla dovesti u pitanje naša regulativa je pogrešno. Dakle, mi ljudi posluju sa kineskim kompanijama, sa indijskim kompanijama, mi u takvim situacijama moramo imati rješenje, moramo poboljšati način na koji to rješavamo E, i moramo točno definirati standarde zaštite jer ako nisu tako e, postavljeni onda imamo opasnost e, pokretanja arbitražnog postupka a rezultati su tada nekonzistentni i mi zapravo želimo da se uspostavi i mehanizam za ulaganje žalbe znači ako e, strana u postupku misli da arbitražno rješenje, arbitražna odluka nije pravična, može se obratiti višoj instanci. A sad zašto se to ne radi pred domaćim sudovima? Pa jasno vam je zašto uvijek smo u međunarodnim sporazumima trgovini e, e, zauzimali stav da bi se ti sporazumi trebali direktno primjenjivati pred sudovima Europske unije i pred nacionalnim sudovima jer to je najbolji način da se osigura pravilna primjena tih sporazuma. Dakle, to je bio slučaj sa svim međunarodnim trgovinskim sporazumima do sad. Neki od vas su rekli da li se komisija zalaže za to, da li to gura. Ne, mi imamo jasan mandat da zaštitimo ulagače i, i također što se tiče razrješavanja tih sporova ali vi morate također vidjeti gdje bi SAD bio spreman e, prihvatiti e, takav e, jedan mehanizam za zaštitu ulagača koji nudi određena jamstva. Transparentnost sustava je veoma važna, pravo, zaštita prava da se nešto regulira i u svakom slučaju bez obzira na to što se ispregovara, mi moramo to predočiti parlamentu, zemljama članicama i možda će to na kraju postati dio TTIP-a, možda i ne. To je dio mandata koji smo dobili od zemalja članica jednoglasno i nakon takvih konzultacija e, mi uvijek o tome razgovaramo i sa Europskim parlamentom i sa zemljama članicama. Mislim da je postavljen cijeli niz pitanja o tome kako ćemo postići sve te e, koristi od ušteda na planu regulative e, kada kažemo da nećemo napraviti ovo, nećemo napraviti ono, ću vam e, nekoliko primjera, ali uskoro ćete imati javne dokumente koje će se odnositi na različite sektore gdje namjeravamo postići, gdje se mogu postići uštede, ne samo za poslovne subjekte i regulatore, nego i za građane, a da se pritom ne dovodi u pitanje razina sigurnosti. Daću vam jedan primjer. Sve e, sa regulativa e, koja se odnosi na sigurnost automobila razlikuje se u SAD-u i u Europskoj uniji zato što postoji drugčija regulativna kultura, ali e, dokazi pokazuju da to ne znači da su europski automobili sigurniji od američkih niti obrnuto to je nešto što moramo analizirati, a ne uzeti zdravo za gotovo na osnovi činjenica. I to ćemo upravo i napraviti. Znači naši regulatori s obje strane će razmotriti dokaze i onda će e, donijeti odluku može li se omogućiti međusobno priznavanje e, neke regulative koje se nekih propisa vezanih za sigurnost automobila. Vi znate da e, postoje neki problemi sa homologacijom, e, mada e, je carina niska, samo 2,5% za uvoz u Ameriku, ipak homologacija, odnosno usklađivanje sa standardima je jako skupa. Pa to poskuplja automobile. Sad ću također upotrijebiti i primjer farmaceutskih proizvoda Neću govoriti sada o pristupu lijekovima, jedna praktična stvar o kojoj razgovaramo je da SAD i Europska unija radi na načelu harmoniziranih standarda eh, onoga što se zove dobra proizvođačka praksa, GMP, eh, koju je definirao OECD i mada su standardi jednaki, eh, FDA u Americi ne daje dakle e, njihovi kada oni provedu inspekciju to nema istu vrijednost kao inspekcija koju su proveli inspektori u Europskoj uniji zbog toga se e, vrše dvostruke inspekcije i ako se regulatori međusobno vjeruju dakle na recipročnoj osnovi s obje strane Atlantika na taj način bi se uštedjeli resursi, znači za poslovne subjekte, posebno male, ali i za regulatore, jer onda regulatori ne bi trebali trošiti svoje resurse na nepotrebne slučajeve, nego samo na one gdje postoji osnovana opasnost. Još jedan primjer, kozmetički proizvodi. Mogu li vam dati jedan primjer? E, neću vam dati 50 primjera, samo tri. Kozmetika je zanimljiv primjer Mnogo toga e, ćete vidjeti detaljnije, ali primjerice, postoji cijeli niz e, sastavka koji su dopušteni u EU koji se mogu koristiti u kozmetičkim proizvodima, a koji se ne smiju e, koristiti u SAD. Zašto? Zato što nisu sigurni. Ne, mi smo proveli svoje vlasti te procjene rizika i zaključili smo da su sigurni. Dakle, čemu se govori? Mogu li regulatorne agencije u SAD-u se oslanjati na procjenu rizika koju je izvršila Europska unija. Dakle, to je samo jedan primjer, ima i drugih stvari o kojima se također govori e, u kozmetičkoj industriji. Da e, razlog zašto ste me gledali sa određenom dozom skepse je bio vezan isto za označavanje životinskih proizvoda, ali postoji cijeli niz konkretnih primjera uključujući na području e, sigurnosti hrane. Vi naravno ne želite vidjeti, ne želite da se ti standardi podrivaju, ali moramo vidjeti na koji način bismo mogli olakšati živote naših izvoznika kada moraju izvoziti hranu u SAD e, postupak je vrlo dugačak, vrlo kompliciran i u nekim slučajevima e, je zapravo predstavlja maltretiranje. I u SAD-u se ne priznaju inspekciju, inspekcije provedene u Europskoj uniji. I imamo veterinarski sporazum koji se ne provodi kako treba i ovo nam je mogućnost da razmotrimo ta pitanja i ćemo našim izvoznicima koji izvoze prehrambene proizvode u SAD da e, im olakšamo život. E, ali SAD neće promijeniti svoje zakonske propise, a nećemo ni mi. Mogao bih govoriti i o drugim pitanjima, ali samo vas, e, vam želim zajamčiti da svi koji sudjeluju u ovim pregovorima su državni službenici Europske komisije i kodeks etike moramo poštivati kada govorite o stručnjacima. Nisam baš točno shvatio na koga mislite. Dakle, nemamo neke, neke stručnjake izvana, to su samo zaposlenici, e, državni službenici Europske komisije. Dakle, oko 100-120 e, takvih e, državnih službenika koji rade za komisiju sudjeluju u E, tim pregovorima i e, i delegacija SAD-a je otprilike iste veličine. Prošli tjedan smo imali jednu rundu pregovora, tu je bilo negdje oko 130 e, dužnosnika iz vlade SAD-a i tu su bile i regulativne agencije, predstavnici tih agencija, ovisno o tome koje kojoj se temi razgovara. Tako da mislim da sam pokušao koliko sam god mogao odgovoriti na vaša pitanja. Ako sam nešto zaboravio, podsjetite me pa ću vam odgovoriti i Moram reći da bi mi bilo drago da nam se pruže i druge prilike da razgovaramo o svemu ovome, dakle s vama, članovima vašeg odbora. Vaš odbor ima i predstavnika u našoj e, skupini za nadzor pregovora i možda možete osmisliti neke načine da vaš odbor bolje, kvalitetnije sudjeluje u tome Dakle, Europski parlament bi trebao isto moći odlučiti na koji način da se to prati ti pregovori. Hvala lijepa na opširnim odgovorima na naša pitanja. Mislim da je dobro što smo za to uzeli dovoljno vremena. Ovo sigurno neće ostati posljednji put, ali za ovaj, u ovom sazivu parlamenta je ovo bio posljednji put. E, na primjer kolegica Dagmar Peren sigurno neće sudjelovati u sljedećim takvim razgovorima, ali ovakvih će razgovora sigurno biti i u sljedećem sazivu i nastavit ćemo voditi ovakve rasprave e, što je od velike važnosti ako želimo da ovi pregovori e, o ugovoru TTIP budu okrunjeni uspjehom. Zahvaljujem vam na odgovorima na e, naša pitanja. Želim vam da budete sretne ruke. Mi ćemo se pobrinuti za to da se sastav komisije promijeni i e, da se i vodstvo komisije promijeni, na tome radimo. Hvala lijepa. Svako dobro. u redu. E, idemo dalje. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Smanjenje nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjena direktive 2003 e, kroz 35 Europske komisije. Izvjestiteljica je Ne, ne ćemo dati riječ predstavniku komisije. Tako smo se dogovorili. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. E, dobar dan vama i svim zastupnicima. Hvala nam što, hvala što ste nam dali priliku da e, predstavimo novi paket e, zaštite kvalitete zraka E, imamo malo vremena pa će to biti izazov, ali siguran sam da ovo neće biti posljednja prilika za razgovor o tome i hvala što ste nam dopustili da upotrebimo i nekoliko slajdova jer radi se o vrlo kompleksnom i opsežnom e, dosjeu. Pokušat ću e, govoriti kratko, samo nekoliko minuta. Dakle, mi sada prezentiramo novi paket za zaštitu kvalitete zraka koji je komisija usvojila 18.12. E, nakon tri godine rada na procjenama učinka i razgovora sa dionicima. Uvijek je dobro početi sa dobrim vijestima postojeći okvir e, zaštite kvalitete zraka funkcionira, dao je rezultate, mjerljive rezultate e, i na ljevoj strani ovog slajda možete vidjeti e, emisije, emisije nekih ključnih zagađivača i razlike između 90. godina i danas i kao što vidite sve ove linije idu na dolje. Najbitnija e, je ova linija na dnu, to je sumporni dioksid gdje smo emisiju e, smanjili za 80% od 90. godina, a još ću se i vratiti na tu temu. S desne strane je grafikom koji demonstrira jednu e, dakle zrelost e, politike Europske unije što se ti, na području zaštite kvalitete zraka dakle e, usprkos toj zaštiti to se nije negativno odrazilo na ekonomske i gospodarske faktore E, crveno je indeks e, e, broja stanovništva, plava linija je indeks BDP-a, a zelena linija je indeks zagađenosti. Imate na više od 300 stranica informacija o detaljima, ja ću vam dati samo nekoliko prikaza, grafičkih prikaza. Dakle, imamo dobrih vijesti, ali imamo i još problema koji su e, prilično ozbiljni. U zrak koji dižemo u Briselu i u bilo kojem drugom velikom gradu u Europi, dakle dio tih problema su e, nanočestice u zraku ove e, ove crvene točke znače da su pređene postojeće granice koncentracije u e, urbanim područjima e, su previsoke danas tu na desnoj strani vidite drugi slajd mislim da nije baš lako tu sad razaznati e, sve te informacije, zato ćemo vam ovo dostaviti. U svakom slučaju obvezujuće e, zakonodavstvo postoji, ali nažalost vidimo e, dosta ovih crvenih točaka. Što se tiče PM10, komisija se trenutno bavi sa desetak slučajeva povrede postojećeg zakonodavstva e, što se tiče najproblematičnijih onečišćivača koji imaju utjecaj na ljudsko zdravlje. E, e, imamo jedan, jednu proceduru izvještavanja. Sada lansiramo prve inicijalne korake što se tiče e, konsekvenci za te povrede. E, na ovim sladovima imate sve moguće učinke na okoliš širom Europe. E, što se tiče nanočestica, e, dušikovog oksida, ozona i tako dalje imamo povećane koncentracije nekih zagađivača gdje se moramo pozabaviti i izvorima onečišćenja koje su izvan Europe. Već sam spomenuo da činjenicu da imamo smanjenje emisija e, sumpornog dioksida što znači e, da kiselost kiše koja je bila e, problematična e, u 70. godinama, sad možemo smatrati da je taj problem zapravo gotovo riješen. S druge strane neke druge, neka druga e, pitanja i problemi još nisu riješeni i to se tiče dušika u okolišu uključujući i dušika E, iz e, zraka. To ćete sve naći podrobnije objašnjeno u detaljnim izvještajima koje vam, ću vam dostaviti. Znači, bitni e, izvori tog onečišćenja i uzroci za čestice možemo reći da je to još uvijek kombinacija različitih izvora E, pojednostavljeno bi se moglo reći jedna trećina je e, promet, jedna trećina e, grijanje, jedna trećina drugi izvori spaljivanje drugih vrsta i oblika. Međutim, mi smo tu optimistični da ako uspijemo provesti postojeće zakonodavstvo, da ćemo uspjeti postići e, rješenje tih problema i da ćemo s crvene preći na zelenu stranu. E, većina crvenih točaka na kartama ima veze sa dizel vozilima. To je bilo i dosta dugo e, jedna od vijesti, dakle e, automobili koji e, voze na dizel tu smo postigli poboljšanja što se tiče drugih vrsta goriva, ali ne i što se tiče dizela i nadamo se da ćemo to uspjeti sada popraviti idućih tjedana i mjeseci kada uvedemo e, euro 6 što će sigurno biti važan dio e, rješenja u, za sljedeće godine. E, brzo idem dalje. Zašto je to još uvijek problem? To se pitanje može postaviti. Procjenjujemo da je onečišćenje zraka i s time povezani zdravstveni problemi, da to ima za posljedicu oko 400 tisuća preranih e, smrti u Europi svake godine, e, što je približno ista brojka kao e, broj mrtvih u prometnim nesrećama 62% europskog teritorija izloženo je razinama e, koje su iznad e, onih koje nazivamo kritičnima. Oko 70% e, lokacija koje su uključene u Natura 2000 Europa su također tu uključene od 3 do 9% posto BDP-a između 330 e, i 940 e, milijardi eura godišnje su vanjski troškovi koji, koje to uzrokuje. Dakle, gubimo preko 243 milijarde eura godišnje, zbog toga imamo ogromne štete, uključujući i smanjene prinose e, poljoprivrednih proizvoda e, i kao što sam već rekao više detalja vam možemo e, dostaviti u pisanom obliku. Moram skakati na sljedeće slajdove. Dakle, potrebno nam je dodatno zakonodavstvo kako bismo e, izašli iz te sadašnje situacije. Procjena je podijeljena na period do 2020. i nakon 2020. E, to znači da zemlje to je dakle jedna analitička samo e, granica 2020. Nadamo se da ćemo do 2020. ako se primjeni svo postojeće zakonodavstvo da će slika biti bitno bolja također pod uvjetom da zemlje članice e, nastave sa e, djelovanjem na nacionalnoj razini u tom području zato smo zaključili da ne bi bilo e, e, isplativo da se do tog do te godine uvodi mnogo dodatnog zakonodavstva jer očekujemo do tada rezultate već postojećeg implementacije već postojećeg zakonodavstva. Dakle, tu će biti, biti bitna podrška e, i implementacija na nacionalnoj razini. Nadalje možda ste primijetili da smo odlučili za 2020. ne, postroža, ne usvajati strožije standarde od onih koji su usvojeni e, u Ženevi jer bi to nepotrebno skrenulo pozornost sa napora koje treba uložiti da bismo postigli ciljeve za 2030. Čak i ako e, e, sad e, zanemarimo pitanje usklađenosti i neusklađenosti na razini Europske unije. Ako pogledamo na, za smjernice svjetske zdravstvene organizacije, slika je bitno drugčija. Europsko zakonodavstvo zaostaje i mislim da se može reći da je europsko zakonodavstvo prilično dobro, ali nije vodeće E, na ako gledamo na globalnoj razini, zaostajemo iza SAD-a i Japana, to treba spomenuti, jer često, se, često mnogi imaju osjećaj da je Evropska unija, Europa vodeća u svim tim područjima, međutim, nažalost, nismo. Pogledali smo različite opcije za period do 2030 unutar zbog vremenskog ograničenja ne mogu ulaziti u detalje, ali sam spreman odgovoriti na sva pitanja. E, u svakom slučaju e, mi smo pokušali analizirali e, učinak eventualnih, eventualnih mjera koje bismo usvojili i na ovom grafikonu vidite do kakvih bi poboljšanja mogla dovesti te promjene. Međutim, e, strmina ovih linija se smanjuje jer dakle nećemo više imati 400 tisuća preranih smrti, ali još uvijek ćemo imati oko 300 tisuća, što je još uvijek previše, tako da ćemo morati dalje raditi na tome. Crvena linija E, pokazuje gdje, biste, gdje bismo bili kada bismo e, upotrebili sve tehničke mogućnosti koje trenutno stoje na raspolaganju, maksimalne tehnički moguće redukcije i ako pogledate tu crvenu liniju e, u usporedbi s tim E, plava linija bi e, pokazuje što bi bilo kad ne bismo e, učinili ništa u odnosu na sadašnju situaciju crvena linija kad bismo primijenili sve što, je tehnički moguće komisija predlaže da se učini ono što je 70% svega što je moguće također postoji i ova zelena linija gdje E, poduzimamo manje od onoga što je tehnički moguće, ali tu uključujemo i neke strukturne promjene i promjene ponašanja. Dakle, e, to bi značilo sustavne promjene u gospodarstvu, u društvu, e, dakle ova zelena linija vam pokazuje da postoji jedna margina i iznad onoga što mi predlažemo, odnosno ovo što mi predlažimo, e, vidi se da je realistično i izvedivo. Glavni elementi ovog paketa E, kao što sam već spomenuo, ako želite znati više o tome što e, ovaj paket sve sadrži, možete to pročitati u e, materijalima koje ću, ćemo vam dostaviti u pisanom obliku. Prijedlog ratifikacije Gutenberg protokola mislimo da je to nešto gdje treba e, ubrzati taj proces jer i naši partneri e, poduzimaju e, mjere i brzo napreduju u pogledu kontrole kvalitete zraka. Postoji prijedlog za nacionalne, da smanjenje nacional, za nacionalne strategije smanjenja emisija. Reći ću još nekoliko riječi o tome ako e, imamo još vremena. Dakle, govorimo sada o šest izvora zagađenja, e, sumporni dioksid, e, dušikov oksid, amonijak, i metan, posljednja dva e, PM odražava odražava dimenziju koja ima direktni utjecaj na zdravlje E, naravno važno je maksimizirati sinergiju sa našom e, politikom što se tiče energetske učinkovitosti i zaštite klime. Ozon je također jedan od onečišćivača koji je i prekursor e, metana i zato smo ga uključili. Međutim, tu nećemo biti strogi i e, međutim važno je da e, metan bude uključan i u budućim međunarodnim pregovorima da bude da ga imamo u vidu. Dakle, što se tiče plafona za 2020. 2030 iako je dobro podsjetiti se da imamo e, ciljeve za među za, za pola tog perioda za 2025. E, dakle, potrebna nam je jedna kontrolna točka između 2020. i 30. na pola puta kako bismo e, provjerili gdje su odstupanja i kojoj mjeri. E, se odstupa. Uvrstili smo i cijeli niz e, mogućih fleksibilnost, mogućnosti za fleksibilnost i mislimo da su mnoge e, nadležnosti delegirane sa nacionalne razine na regionalnu i lokalnu razinu Mislimo međutim da se na tim razinama ne može postići te ciljeve i preuzete obaveze jer je na primjer dizel previše u upotrebi. Dakle, moramo postići da naša ukupna politika bude učinkovitija. Što se tiče e, spalionica, to je područje koje ima vez, koje se tiče e, kapaciteta ispod od 1 do 50 e, megavata gdje postoje e, eko dizajniran, dakle dizajni za takve spalionice koje su u skladu sa ekološkim standardima. E, vidimo, primjećuje se porast e, spaljivanja, na primjer, biomase, e, što vidimo i smanjenje koncentracije nanočestica u zraku. Dakle, moramo poduzeti mjere radi smanjivanja koncentracije nanočestica kako bi se e, postiglo to smanjenje. E, ove mjere bi postigle redukciju za 20%. Mislim da možemo reći da smo e, predložili ne baš stroge izmjene jer smo svjesni činjenice da moramo biti oprezni jer moramo voditi računa o e, troškovima koje će e, to izazvati. Imajući na umu feedback iz perioda 2008. do 2010. mi smo sad po prvi put predložili drugi paket e, strožih, moglo bi se reći pozlačenih e, e, ciljeva što se tiče emisija. Zaokružit ću dakle cijeli ovaj paket i ova strategija donijet će nam velike koristi, e, uštede između 44 i 140 milijardi eura godišnje, uštedjet ćemo oko 200 tisuća preranih smrti, što je veliko smanjenje. E, mislimo da je 200 tisuća e, manje preranih smrti velika brojka dodatno uz ono što ćemo uštediti drugim politikama. E, troškovi e, implementacije e, su tu uračunati, a uračunato uračunate su i uštede što ljudi e, neće biti toliko bolesni pa će moći raditi i neće biti gubitaka zbog e, bolovanja. Mi se nadamo da će ovaj paket privući zanimanje e, zastupnika i mi ćemo rado podržati proces rada na ovom dosjeu. sprema sam odgovoriti na sva pitanja. Ovo je bila vrlo kratka prezentacija. Mi smo već e, e, prezentirali ovo kolegama u vijeću prije tri dana. Tamo je ta prezentacija međutim bila detaljnija. Ako smatrate da bi to bilo korisno, e, tu bi prezentaciju mogao dostaviti i vama, zastupnicima Europskog parlamenta i stojim vam na raspolaganju za pitanje. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Brojke koje ste nam prezentirali su vrlo impresivne. Dakle, broj žrtava prometnih nesreća je manji nego broj prerano umrlih ljudi zbog onečišćenja zraka mislim da to pokazuje koliko je ovaj paket neophodan. E, time bismo mogli spasiti 150 tisuća ljudskih života godišnje e, i zato e, mislim da je bi ovo svakako bila bio dobar dobre, da su to dobre i potrebne mjere. A sada riječ dajem kolegama koji će postaviti pitanja. Hvala, zahvaljujem komisiji. Znam e, koliko su posla odradili. Imam e, ovu studiju o procjeni učinka koju moram proučiti. Vijeće je već, e, s vijećem su već održana tri sastanka, prema tome oni su ispred nas kada je riječ o ovom prijedlogu, a to je bilo i neizbježno budući da se nama ovo pojavilo vrlo kasno u ovom ciklusu. I mislim da će to možda biti jedan od e, najvažnijih akata e, koji će se protegnuti na sljedeći parlamentarni saziv i to nama otežava rad, posebno u smislu da odradimo dio posla koji se odnosi na tehničku pripremu. Ja ću zajedno sa izvjestiteljima iz Sjene raditi na tome, dakle ne ovako javno e, što nam omogućuje da se informiramo i da razmijenimo mišljenja, morat ćemo uistinu proučiti brojke i postići neko razumijevanje samog, e, same tematike, tako da će nam biti potrebni dodatni sastanci s komisijom e, gdje ćemo moći otvoreno postavljati pitanja i razgovarati. Ja ću to vrlo rado organizirati. Mislim da imamo dovoljno vremena do kraja ovog parlamentarnog saziva da odradimo dio posla. To neće biti lako jer neki klubovi zastupnika nisu imenovali izvjestitelje iz sjene. Tu sam ja i gospođa Gardini i to je to za sada. E, zeleni su imenovali gospodina Ekarta, on sada nije ovdje. Mislim da ćemo teško, bit će dosta zahtjevan taj posao jer je ovaj akt dosta stručan, zahtjeva stručno znanje. U dosadašnjim razgovorima s komisijom, a razgovarali smo i o ovoj procjeni učinka, e, pokazalo se da oni imaju e, pristup konzultantima i da imaju još nešto novca i vremena e, kada je riječ i da mogu zapravo postaviti još neka pitanja i e, mogu može se odraditi još jedan dio posla i na taj način. Ako se mi ako mi pristanemo na to, ja ću ja sam spremna da ja postavim svoja pitanja i da to odradimo, ali to možda ne bi bilo baš najdemokratski e, pristup, tako da ću ja razgovarati sa ostalim klubovima zastupnika i moram znati ko su moji sugovornici, prema tome ja apeliram na one koji su sada ovdje e, nazočni. Imali smo e, sada priliku čuti u osnovnim crtama o čemu se ovdje radi. Ovo je uistinu tek početna faza, još nismo odredili ni vremenske rokove, no s obzirom na obuhvat ovog zakonskog prijedloga. Mislim da će to predstavljati određene izazove. Naravno, ja sam spremna krenuti na posao, međutim morat ćemo zajednički odrediti e, koliko će biti područje koje ćemo obuhvatiti. Komisija je vrlo jasno iznijela u ovoj studiji e, zapravo e, na čemu namjeravaju raditi i koliko daleko žele ići. Međutim, E, pitanje je isto tako koliko će biti ta, e, to područje koje ćemo obuhvatiti i hoćemo li prihvatiti e, ovu analizu koju je iznijela komisija, ja za sada još nisam zauzela stajalište o tome i ovo je samo jedan dio paketa mjera za čisti zrak. Moramo biti oprezni kada to usporedimo sa nekim drugim zakonskim aktima i možda ako postavimo stvari u preširoke okvire, možda će to čak smanjiti našu učinkovitost. Dakle, ovdje je riječ o šest glavna onečišćivača, čuli smo koji su. E, međutim, neki isto tako misle da ne bi trebao biti uključeni svi onečašćivači, neki su više staklenički plinovi. Postoji čitav niz ciljeva, imamo već ciljeve i strategije 2020. Zatim imamo još jedan cilj za 2025. i konačni cilj koji trebamo postići 2030. Mislim da je ovaj konačni cilj zapravo od ključne važnosti. Države članice su odredile ciljeve na različitim razinama i u prijedlogu su e, navele na koji način mogu postići zacrtane ciljeve i prilično su fleksibilne u tome. Dakle, mislim da se ne trebamo toliko koncentrirati na ciljeve koji e, koje treba postići do 2025. Bolje da se usredotočimo na 2030. I e, smatram da ne trebamo otežavati posao državama članicama E, sa pretjeranom birokracijom. U državama članicama se sve više govori o kakvoći zraka, to je u svakom slučaju pitanje koje je u nadležnosti Evropske unije, čak i u zemljama koje su sklone euroskepticizmu, kao što je u mojoj zemlji. Države članice su spremne e, povjeriti to Europskoj uniji, budući da su svjesne činjenice da informacije i ciljevi dolaze sa razine Europske unije, prema tome mi se trebamo pobrinuti da kvalitetno odradimo svoj dio posla. E, htjela bih samo nešto reći o ciljevima svjetske zdravstvene organizacije. Ja sam ih e, proučila i znam da će se i izvjestitelji iz Sjene baviti tim ciljevima. Da, e, ja sam proučila što se događa u SAD-u, zapravo oni postižu bolje rezultate od nas i ja bih rado da mi e, predvodimo kada je riječ o propisima koji se tiču zaštite okoliša. Međutim, još je veliki put pred nama. Mi ovdje u parlamentu moramo odlučiti koje su naše ambicije vezano uz ciljeve svjetske zdravstvene organizacije, a komisija je jasno zacrtala svoje ciljeve i mi sada moramo, mi se moramo očitovati i reći da li to prihvaćamo i da li namjeravamo biti ambiciozniji. Drago mi je da je komisija ugradila čitav niz fleksibilnih mjera koje omogućuju državama članicama da postignu zacrtane ciljeve. Neću sada nabrajati o čemu je riječ, sve je sadržano u izvješću, no mislim da će to biti isto tako za nas bitno u parlamentu da vidimo koji su tih fleksibilnih mjera e, za nas e, primjerene i e, koje ćemo promicati. U ovoj fazi, kao što sam već spomenula na početku, vrlo teško možemo e, nešto učiniti vezano uz ovaj zakonski prijedlog, budući da će se to protegnuti na sljedeći saziv, međutim možemo odraditi dio posla, možemo prikupiti neke e, informacije koje su nam potrebne, e, možemo to istražiti i možemo sjesti zajedno sa izvjestiteljima iz Sjene. Naravno, rokovi su kratki, međutim, mislim da je vrlo korisno da smo imali i ovu razminu mišljenja danas. Hvala. Elizabeta Gardini na riječ. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih zahvalila također izvjestiteljici i komisiji koja je iznijela ovaj prijedlog. Riječ je o vrlo važnom paketu mjera koje su i tehnički kompleksne i za to će biti potrebno određeno vrijeme i morat ćemo uložiti mnogo truda u to. Mnogo je posla pred nama. Osobno i sama moram bolje proučiti ovu tematiku jer očito da se podaci mogu protumačiti na različite načine. Podaci su raznovrsni i ako želimo intervenirati onda to trebamo učiniti na primjeren način kako ne bismo postigli suprotan učinak od onoga koji želimo postići. I zato moramo razraditi pristup. E, znam da i građani imaju svoje mišljenje o tome. U ovom području su neke nadležnosti i e, kod država članica i Europska unija mora odlučno djelovati, ne smije stvarati još veće razlike među državama i e, pojedinim regijama. Naravno da su situacije, da se situacija razlikuje od zemlje do zemlje ovisno o nekim faktorima kao što su zemljopisni klimatski uvjeti. Dakle, da se nadovežem na svoje prve komentare u izlaganju komisije smo čuli da je vrlo zanimljiva ova razlika između faktora stvarne emisije i dizel vozila koja proizvode emisije dušikovih oksida. I to je jedan od glavnih razloga zašto ne uspijevamo postići ciljeve u području e, dakle kvalitete atmosferskog zraka. I zanima me e, zašto komisija sada donosi mjere za vozila koja su već na cestama Da, ta vozila će biti još neko vrijeme na europskim cestama i ne vjerujem da možemo naprosto dopustiti kada govorimo o milijun vozila koja onečišćavaju zrak da možemo to pitanje naprosto prepustiti državama članicama E, što se tiče amonijaka, da, ja se slažem da je dobro da e, to još jedanput razmotrimo, pogotovo kada je riječ o dakle, amonijaku NH3, kao što znamo to je prekursor za e, hlapivu prašinu. I moramo imati na umu isto tako i granice za PM10 za čestice PM10, ali očekujem također i koordinirane inicijative koje će biti održive i u ekonomskom smislu, naravno imajući u vidu sve ovo što sada e, razgovaramo. Moramo imati istinski koordinirane mjere koje neće prepustiti državama članicama da e, dođu do rješenja jer e, rješenja su koja nam trebaju, rješenja koja su nam trebaju su sama po sebi kompleksna, a takva situacija bi mogla dodatno povećati razlike među pojedinim regijama u Europskoj uniji. Neke regije već dugo vrijeme iščekuju ove propise i pokazale su dobru volju i uistinu su spremne dati vlastiti doprinos kako bi se došlo do rješenja. No isto tako ima i nekih drugih regija kao što je moja koje su objektivno u težoj situaciji u odnosu na ostale. Primjerice dolina rijeke Po. E, to je regija koja je u nepovoljnijem položaju zbog klimatskih uvjeta i zbog zemljopisnih uvjeta i naravno to utječe na e, kakvoću zraka. Prema tome bitno je da se usredotočimo na ta pitanja i da E, interveniramo pomoću odgovarajućih financijskih instrumenata. Evo, to je sve što bih htjela reći sada. Još uvijek smo u vrlo ranoj fazi čitavog procesa. Smatram da je pristup izvjestiteljice vrlo jasan i želim joj zahvaliti i spremna sam s njom surađivati kako bismo došli do najkvalitetnijeg mogućeg rješenja. E, Umjesto kolege Basajkauta, koji danas nije mogao biti nazočan jer je morao biti u Nizozemskoj, e, govorit će Hvala. Hvala, zahvaljujem komisiji i kolegama na komentarima. Osnovni komentar zelenih bio bi da smo mi razočarani kada je riječ o ambicijama u ovom prijedlogu. Prošle godine je tema zelenog tjedna u komisiji bila kakvoća zraka. I na temelju onoga što je rečeno tamo, e, evo primjerice, ja sam bila na jednom panelu zajedno s povjerenikom Potočnikom i moram priznati da sam očekivala da će biti ambiciozniji, da će razina ambicija biti veća. Primjerice, kao što smo već čuli od predstavnika komisije, e, dakle broj smrtnih slučajeva od onečišćenja zraka je deset puta veći nego od e, cestovnih nesreća na cestama i kada sam posljednji put provjerila to je bilo 28 tisuća, dakle govorim sada o broju nesreća e, u, na cestama. Dakle, govorimo o mnogo većoj brojci kada je riječ o smrtnim slučajevima od onečišćenja zraka. Dakle, deset puta je veća ta brojka. I prema tome je javni pritisak da se uvedu strože mjere e, u području kakvoće zraka je nešto što moramo uzeti u obzir. Jer oni ljudi e, kojima je dijagnosticirano da je došlo do srčanog udara i da je to uzrokovalo smrt i ako se ustanovi da je to i ako se ustanovi da je to zbog onečišćenja zraka, onda je to svakako ozbiljno pitanje. Mi smo daleko od smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Europski parlament je rekao da će e, kroz sedmi akcijski plan za okoliš E, postići taj cilj, dakle rečeno je da će to biti naš cilj, a ova analiza, odnosno ova ocjena utjecaja komisije to ne navodi kao jedan od scenarija. Polazišna točka komisije je sporazum Hortenburg, a to znači da umjesto da se ide dalje sa međunarodnim sporazumima, da, dakle mi zapravo samo to možemo prihvatiti. E, razina iz sporazuma iz Gotenberga je još manje ambiciozna nego što je to e, slučaj sa važećim propisima. Prema tome ne možemo reći da je to visoka razina ambicija Dakle, što se tiče metana, Julie Gerling je spomenula da je to staklenički plin, da, to je činjenica, ali postoje i drugi onečišćivači koji imaju štetno djelovanje. Dakle, ima nekih e, plinova koji su štetni i za ozon. Zato bih htjela pitati zašto se tako kasno uvode e, granične vrijednosti za metan koji nije samo staklenički plin nego i prekursor ozona. I na kraju želim spomenuti još nešto vezano uz emisije sumpora iz brodova. Ja sam bila izvjestiteljica za takozvanu direktivu o sumporu gdje je komisija iznijela prijedlog da u paketu mjera za kakvoću zraka treba ocijeniti troškove i prednosti e, znači od, da se ide od stope 0,1% sumpora kod brodova, to već imamo u lukama, dakle i u Engleskom kanalu i Sjevernom moru. Dakle, od 1.1. sljedeće godine komisija je obećala da će izvršiti procjenu e, te opcije, da će to analizirati, kako bi se ta granica od 0,1% proširila na zonu od 12 nautičkih milja u onim dijelovima Europe gdje se na moru ne e, kontrolira e, razina emisija kao što je dogovoreno u IMO. Je li to komisija učinila, je li provela tu analizu, tu analizu cost benefit i koji su bili rezultati? Hvala lijepa. Da li još netko želi riječ? Ako ne, onda ponovo riječ ima predstavnik komisije. Izvolite. Thank you. Hvala. Kao prvo zahvaljujem uvaženim zastupnicima na njihovim komentarima. Čak sam vidio da ipak tu i tamo ima e, malo ohrabru i ohrabrenje za nas. Usredotočit ću se na konkretna pitanja. Nadam se da ću na sve odgovoriti, ako ne, podsjetite me. Mislim da je bilo pitanje... Kao prvo mislim da gospođa Gerling e, nije postavila pitanje, nego je samo e, komentirala. Nadam se da sam točno to shvatio. Gospođa Gardini je pitala je li komisija razmišljala o nekim konkretnim mjerama vezano za vozila koja se već nalaže na tržištu? Da. To je neregulatorna komponenta. Na neki način jasno je da u Europi imamo standarde za stavljanje na tržište i kada proizvod e, udovoljava tim standardima onda može se staviti e, na tržište i ostati e, u upotrebi do kraja svog životnog ciklusa, ali mi ipak vidimo da zemlje članice koje imaju situaciju gdje je visoko ispuštanje tih onečišćivača, one imaju e, te neke ograničene zone gdje smiju ulaziti samo vozila koje ispuštaju manje, one koje manje zagađuju zrak i to je vjerojatno najbolji način da se riješi taj problem vozila koja e, onečišćuju zrak. To je, je sistematski problem, e, vidjeli smo dokaze u reportažama novinara, je dokumentarac e, e, koji je nedavno bio e, prikazan. Mislim da je bio autentičan gdje znači, se vidi da građani uklanjaju katalizatore sa svojih vozila. To je veoma velik problem i onda je pitanje u kojoj mjeri se odredbe o inspekciji i održavanju mogu postrožiti, barem jedna zemlja članica je to sugerirala. To je isto jedno od e, područja gdje kazne moraju biti takve da zaista odvraćaju ljude od e, prekršaja. I tu treba dati podršku zemljama članicama, posebno na planu razmjene najbolje prakse. I imamo jedan projekt eh, koji je dosta, ima velike potencijal, eh, a kad se, dakle, kad bi se udružili gradovi, moglo bi se dosta postići. Što se tiče ove vaše molbe eh, za, da, da imamo više sredstava, imamo te integrirane projekte u okviru životnih ciklusa, znači gdje možemo se točno usredotočiti na konkretne probleme koje postoje u nekim zemljama članicama, zajedno sa zemljama članicama ih pokušati riješiti i tako dalje. I u strukturnim kohezijskim i drugim fondovima imamo sredstava a koja nisu upotrebljavana, koja nisu iskorištena i to se može koristiti i za ovu e, mogućnost eventualno e, instaliranja e, novih uređaja za čišćenje ispušnih plinova. Za osobna vozila to nije isplativo, ali za teška vozila i autobuse to bi bila mogućnost, tu se još otvaraju i nova radna mjesta. Znamo da postoje neka područja Europe koja zbog klimatoloških i geografskih e, situacija e, su u lošijem položaju kao što je e, dolina rijeke Po. Nastojimo dati podršku takvim mjestima. Imamo taj termin koji koristimo koji baš nije zgodan, crni E, trokut. E, imamo također područja u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj gdje je kvaliteta zraka jako, jako niska i pokušat ćemo također raditi programe za prelazak na čišće oblike goriva. To je dakle jedan e, pristup koji ima više faseta. Što se tiče doline rijeke Po, Tamo živi otprilike 10 milijuna ljudi, tako da je to veoma problematično. To znači da moramo naći načine za rješenje, e, moramo posvećivati dužnu pažnju ljudima koji tamo žive. Moram reći da ljudi iz te regije su bili dosta u panici i postoji to područje gdje e, su gdje dolaze do ispuštanja amonijaka sekundarnog također ali siguran sam da ćemo e, to na neki način uspjeti riješiti što se tiče e, naše razine ambicioznosti mislim da će ovaj prijedlog Dakle, e, bit će manje 200 e, do 400 tisuća e, smrtnih slučajeva, uključujući i 50 tisuća, manji, broj za 50 tisuća koji, su koji će biti posljedice toga što idemo i dalje od trenutačnog okvira. Znači, mi bismo stvarno htjeli da postojeći zakonski propisi se primjenjuju i da onda na tome dalje izgrađujemo i to dosta živahno. Što se tiče ovog konteksta, e, tu bih morao spomenuti da je Svjetska zdravstvena organizacija 2012. ispušne plinove iz dizel motora proglasila kancerogenom i dva dana nakon što je e, paket poslan e, u procjenu na upravnu službu je svjetska zdravstvena organizacija e, označila općenito onečišćenje zraka kancerogenim. Znači mi ne podcjenjujemo ovaj problem i znamo da je ovaj koktel tih e, mikročestica e, zaista i tih plinova nešto što je smrtonosno, nešto što se treba riješiti bez odgađanja. I sad imamo taj prijedlog i spremni smo o njemu razgovarati. I možda zadnja stvar, ne samo evo što se tiče toga da li e, sporazum iz Jeteborija predstavlja napredak e, ili se tu samo slijedi ono što, je, što su drugi razvili djelomično smo namjerno se odlučili e, za ovaj pristup zato što ne želimo tratiti vrijeme na e, pregovore o tome što želimo postići do 2020. nego da se želimo koncentrirati na 2030. Želimo da naš paket ide dalje od e, ovoga što zahtijevaju međunarodni akti jer e, oni uopće niti ne govore o 2030. Zadnja stvar se odnosi na to da li smo napravili cost benefit analizu e, toga e, ono što se zove seka neka znači područja gdje se ne kontrolira ispuštanje plinova ili gdje se kontrolira ispuštanje sumpora. Dakle, kad se e, radi, kad se radile su se izmjene i dopune e, direktive o sumporu, to je stvarno bilo dosta pozitivno jer se zapravo smanjila učinkovitost u odnosu na troškove, e, a kad kod uvođenja dodatnih seka tih područja, ali komisija nema ovlasti da takva područja kontrole emisije negdje uvede. To moraju učiniti zemlje članice. Ali pokušavamo sad nekako ipak pozitivnije tome pristupiti, znači potaknuti zemlje članice da se odluče za to na taj način da priznajemo činjenicu da ako e, se nečime umanjuju emisije onečišćivača, na kopnu, da onda možda postoje neki način da se to učini bolje i jeftinije i učinkovitije. I eto, nadam se da sam e, odgovorio na pitanja e, zastupnika i eto, to je to. Hvala lijepa. Time smo... Hvala došli do kraja ove rasprave. Ovo je vrlo važna tema i ostaće e, tema rasprave i u e, sljedećem sazivu parlamenta. Ali mi smo došli do kraja današnjeg dnevnog reda. Posljednji sastanak odbora je 14. travnja e, i tada ćemo imati saslušanje E, kandidata za e, EFSU. E, zahvaljujem svima na sudjelovanju u raspravi, osobito rasprava o TTIP-u bila je jako dobra, a sada svima želim ugodnu večer.